Okay, doesn't matter. I can take this one. Uh, Dragi kolege, dame i gospodo, vrlo dobro znamo da plenarno na sjednica upravo završava. Vjerojatno će završiti za minutu ili dvije, ali vas molim da ipak počnemo sada odmah jer su već 7 sati i 3 minute. Pozdravljamo kandidata za povjerenika gospodina Maroša Ševčevića na našem saslušanju. Nadamo se da nam je ovo posljednje saslušanje ove godine. Ovdje su dva odbora, odbor ENVI i odbor ITRE. Navikli smo se u posljednjih nekoliko tjedana da imamo zajedničke sastanke, pa e, bih predložio da se i izvan saslušanja sastajemo za zajedničkim sastancima odbora. Pozdravljam dakle kolege članove odbora ENVI i odbora ITRE. Pozdravljam ovdje i svu publiku budući da se radi o otvorenom saslušanju za javno mnjenje, za nevladine organizacije, industriju Europske unije. Za početak odmah najavljujem da će se na web stranicama interneta moći pratiti ovo saslušanje, pa pozdravljam sve one koje nas večeras prate putem interneta. Gospodin Ševčević je već jednom prošao kroz saslušanje kao kandidat za povjerenika za promet i e, svemir. A e, tada je odbor ITRE bio pridruženi odbor. Kako nadležni, tako i pridruženi odbor odlučili su nakon tog saslušanja da je gospodin Ševčević sposoban da bude povjerenik. Prema tome pozitivno smo time odgovorili na prvo pitanje. Iz tog razloga naglašavam da se danas moramo usmjeriti na novi resor gospodina Ševčevića kao potpredsjednika za područje energetske unije. Dakle, to je najbitniji aspekt ovog saslušanja. Gospodin Ševčević bi trebao biti dakle odgovoran za interno tržište energetima, uštedu energenata, štednje energije, nove obnovljive vrste energije, zalaganje za međusobno posvezivanje energetskih mrežama i razvoj mreža. Sve što sam dakle spomenuo bit će od velike važnosti u sljedećem sazivu. Članovi odbora ITRE željno očekuju da saznaju na koji način će se gospodin Ševčević nositi s brojnim izazovima. Drage kolege, svi ste unaprijed primili materijale, mandatno pismo za kandidata za mjesto potpredsjednika komisije zaduženog za energetsku uniju, zatim njegov životopis, njegovu izjavu o financijskim e, financijskim e, sredstvima, financijskim interesima i odgovore na upitnik. Odbor za pravna pitanja, odbor Juri, sastao se tek danas u 18 sati, drugim riječima prije sat vremena. Nismo još primili pismo, ne, Evo, pismo odbora Juri upravo nam je stiglo u posljednje dvije ili tri minute. I podijelit ćemo to e, pismo, sasvim sigurno ćete ga imati na radnim stolovima sutra ujutro prije sastanka koordinatora. Drugim riječima sada je formalno sve u redu. Pa ću zamoliti kolega Laviju da on sada kao supredsjedatelj kaže nekoliko riječi. Dobar dan gospodine Ševčević, pozdravljam vas. Vi ste u diplomatskoj karijeri ispunili mnoge uloge dok ste radili u Ministarstvu vanjskih poslova Slovačke. 2004. godine bio je stalni predstavnik Slovačke pri Europskoj uniji. Nakon toga je kratko vrijeme bio zadužen eh, kao europski povjerenik za obrazovanje, a 2010. godine postaje zadužen za institucionalne odnose i administraciju u komisiji Barozo 2. Izabran je na posljednjim europskim izborima u, Europski parlament kao zastupnik koji u Slovačkoj je dobio najviše glasova. Isto tako E, mi je drago da mogu reći u ime odbora Envi da će biti zaslužan, zadužen za važne e, teme, a između ostalog će koordinirati i rad sa druga dva povjerenika zadužen za temu ekologije. Dakle, tema je vrlo važna, zaduženi smo sada da se imamo nisku emisiju ugljika, a rad gospodina Ševčevića trebao bi stvoriti otpornu energetsku uniju u kojoj će biti ključno osigurati efikasnim vodstvom jasno i ujedinjenu poziciju Europske unije za vrijeme pregovora o klimatskim promjenama. Sve to u svijetlu sastanka na vrhu što će se sljedeće godine održati u Parizu. Potpredsjednik Europske komisije bit će također zadužen za zeleni rast kako bi Europa predvodila u svijetu na tom planu i e, kako bi se ostvarilo ono što je predviđeno da se ostvari na obzoru do 2030. godine. On će također biti zadužen za emisijske kvote. Sasvim siguran sam da će kolege govoriti za vrijeme saslušanja upravo o razmjeni energetskih kvota. Sada odmah predajem ponovno riječ kolegi Buzenku. Hvala, dragi kolega. Evo da objasnim kakva će biti struktura našeg saslušanja. Bit će zapravo isto kao i prije šest dana, dakle u utorak prošli tjedan. Podsjećam sve nas da je kandidat za mjesto potpredsjednika komisije pozvan da održi uvodnu riječ u trajanju od 13 minuta a također bit će mu dodijeljeno i pet minuta na kraju saslušanja za zaključke. Nakon što kandidat za mjesto potpredsjednika Europske komisije, koji je i sada potpredsjednik Europske komisije, završi svoju uvodnu riječ 40 i e, pet pitanja će biti postavljeno. Klub zastupnika FDD neće postavljati pitanje. Radit će se u takozvani ping-pong blokovima gdje će za pitanje biti jedna minuta, dvije minute za odgovore. Najprije će pitanja postavljati koordinatori u ime klubova zastupnika, a nakon toga će se pitanja postavljati u skladu s pravilnom 162. statuta. Molim da se svi pridržavaju dodijeljenom vremena. Tolerancijenost će biti 10 sekundi za gospodina Šepčevića, 5, sekundi za svakog zastupnika. Kada se to vrijeme pređe, mikrofon će se ugasiti. A svatko će moći vidjeti da e, deset 10 sekundi prije isteka vremena to na ekranu. Prijevod je osiguran na 24 jezika. Molim da svi prisutni ne govore umjerenim ritmom kako bi e, se moglo precizno prevoditi. Svatko ga pozivam da govori materinjim jezikom. Izvolite, gospodine Ševčeviću, možete početi s, s vašim govorom. Hvala uvaženi predsjedniče, dame i gospodo. 2010. godine Ježi Bužek je izjavio zajedno sa Žakom Delorom, citiram, potrebno je da dođe do radikalnih promjena u načinu na koji proizvodimo i trošimo energiju. Uvjereni smo da je Europi potrebna zajednička energetska jača politika. I kraj citata. U svojim političkim orientacijama predsjednik komisije Jean-Claude Juncker je pozvao na osnivanje otpornije unije na polju energetike koja će imati, raspolagati vizijom e, glede političkih promjena. U mandatnom pismu koje mi je uputio zadužio me pod uvjetom da me e, ovdje potvrdite, da e, orijentiram i rukovodim inicijativama, ključnim inicijativama e, kojima čija je namjera dakle, da se ostvari ova vizija. Ja sam jako ponosan i počašćen što sam dobio to zaduženje. Politike energetike i klimatskih promjena su zasigurno postale zadnjih nekoliko godina ključni prioriteti. Danas Europa ima dva velika izazova, energetska izazova, zajamčiti svoju energetsku sigurnost u kontekstu krize između Rusije i Ukrajine i boriti se protiv klimatskih promjena e, i to u, u okviru pregovora koji će nastupiti na sastanku na vrhu Parizu. Uvaženi dame i gospodo, kao što sam rekao na prethodnom saslušanju, prošlo 25 godina od kako je željezna zavisa pala i sad počinjemo osjećati pozitivne učinke ovih zadnjih 50 godina kako smo stvorili Europsku uniju, imamo bolje međusobne veze i infrastrukture su izgrađene. Infrastrukture su izgrađene prvenstveno iz gospodarskih razloga, ali smo uvidjeli da je to jedan od ključnih e, strateških prioriteta Europske unije. Budite uvjereni da ja to smatram pravim prioritetom i e, uhvatit ću se u koštac s tim zadatkom i to će biti moj prioritet. Poput vas bio sam kandidat e, na izborima za Europski parlament i izabran sam. Mm, moji sugrađani su mi rekli da se stvarno trebamo baviti tim pitanjima u Europi koji se odnose na kvalitetu njihovog življenja, ne žele gubiti radna mjesta, žele imati dobar, e, zdravo okruženje u kojem će živjeti i žele da se ova kriza. Kada sam razgovarao sa svojim sugrađanima često su govorili o visokim cijenama energenata Uvaženi zastupnici, neću nikada zaboraviti zimu 2009. kada je Slovačka doslovno uronila u e, noć. Dva tjedna e, gospodarstvo je blokirano, e, tvornice su zatvorile i struja je bila na raspolaganju samo kućanstvima i bolnicama. Znate da Slovačka nije bila jedina koja je bila u tom problemu, ali sam siguran da bez europske pomoći do koje je odmah došlo da bi posljedice bile puno gore. I stoga smatram da je naša dužnost da se postramo da naši sugrađani ne dođu više nikad u takvu situaciju. Važno je da e, smo naučili iz e, ove zadnje krize, kao što je to pokazao recentni test, plinski test otpornosti, da smo puno bolje e, pripremljeni na takve probleme nego što je to slučaj bio prije. I isto tako to znači da smo, trebamo biti spremni da pomažemo Ukrajini po, posredstvom tog toka, da joj dostavljamo e, plin preko Slovačke, Poljske i e, Mađarske. I jer vidimo da Rusija sve više koristi plinsko pitanje kao političko oružje protiv Ukrajine i drugih država koje joj hoće pomoći i e, ukoliko mi potvrdite na ovom mjestu ja ću e, se postarati da se borimo za ove prioritete. Ovaj test e, otpornostima pokazuje da je puno bolje da zajednički radimo umjesto da imamo individualne nacionalne pristupe. Došlo je, očito je da je došlo vrijeme za pravu europsku energetsku politiku. Oni koji su skeptični glede toga reću im samo da je prije 70 godina Ujedinjena Europa bila nezamisliva, prije 25 godina preći granicu između Slovačke i Austrije je bilo nezamislivo. Zajednička valuta i bankovna unija isto tako bilo potpuno nerealistično, ali kao što je Nelson Mandela govorio, stvari se uvijek čine nemogućim sve dok ih se ne napravi. Dakle, što bismo trebali napraviti? Što bi trebala biti, kako bi trebala izgledati nova Europska energetska unija. Ja bih s vama i državama članicama i htio izgraditi novu Europsku energetsku uniju zasnovanu na pet stupova. Sigurnost, solidarnost i povjerenje je ključno. Mi imamo pola milijarde potrošača, Europska unija uvozi 53% svojih energenata, to košta 400 milijardi eura godišnje. Mi smo najveći kupac energenata na svijetu, a da li se tako postavljamo? Da li koristimo svoj utjecaj na adekvatan način? Da li smo u stanju e, tražiti, zahtijevati bolje, adekvatnije cijene i E, uravnoteženije e, tržišne uvjete? Zasigurno ne. Moramo e, se postarati da imamo bolju europsku energetsku diplomaciju gdje će pitanje energetike ući u vrhunske prioritete, ali isto je tako važno imati bolju koordinaciju energetske politike gdje ćemo izbjeći dakle nepravedno tržište na europskoj razini. Ja se slažem da e, i zalažem za to da Europska unija treba pregovarati, Europska komisija treba pregovarati s trećim zemljama energetske ugovore. Moramo bolje integrirati sva tržišta i dopustiti da vam kažem koliko je važna energetska zajednica po tom pitanju, ali moramo također e, uzeti u razmatranje zajedničku i otkup plina. Naravno, moramo poštovati e, pravila svjetske trgovinske organizacije i e, pravila tržišta. Ali želio bih da bolje koristimo svoje argumente i prava koordinacija znači da nitko ne smije mijenjati svoju energetsku politiku bez prethodnog dogovora s partnerima i bez analize e, mogućih konsekvenci na partnere. Isto tako moramo imati diversifikaciju opskrbe glede e, tokova nabave i opskrbe energenata. Moramo isto tako uzimati u razmatranje raditi na južnom koridoru i e, putem e, kaspijskog e, plina do Europe. Moramo raditi na novim tokovima sa Norveškom, Alžirom. Isto tako ne smijemo zaboraviti razvoj LNG terminala koji otvara nove mogućnosti. Drugi stup bi trebao biti utemeljen na e, konkurentnom i upotpunjenom internom tržištu. Naime, okončano, odnosno kompletno interno tržište predstavlja okosnicu Europske energetske unije. To tu je potrebna bolja regionalna suradnja i bolje e, infrastrukture moramo održati konkurentnost europske industrije kako bismo zajamčili e, pristupnu cijenu energenata za e, kućanstva i one najugroženije. Moramo imati odgovarajuću energetsku infrastrukturu sa dobrom međusobnom povezanošću i osobito moramo integrirati obnovljive izvore energije u mreže E, i e, izolirana energetska područja. Moramo koristiti strukturne fondove, instrument za povezivanje Europe, zajedničke investicije i e, Junckerov investicijski paket. To sve može pomoći. Moj treći stup odnosi se na umjerenost za potražnje, jer kako bismo imali manje račune struje, onda moramo imati biti umjereni u glede potražnje energenata najbolji, najčišći megavat je onaj koji smo uštedjeli i moramo imati energetski, energetsku učinkovitost poboljšanu. Energetska učinkovitost mora biti znatno poboljšana do 2020. godine. To neće poboljšati samo energetskoj sigurnost već također će poboljšati i konkurentnost europske industrije. U potpunosti podržavam E, obveze koje je preuzeo predsjednik Juncker glede energetske učinkovitosti i slažem se da naši prioriteti moraju, prioritetna područja moraju biti e, izgradnja, prijevoz i proizvodnja. E, sljedeći pilet, sljedeći stup jesu manje niske emisije ugljika. E, moramo biti broj jedan. Mi jesmo broj jedan, a moramo biti još bolji nego što jesmo glede obnovljivih izvora energije. Već 2012. Europska unija je predstavljala otprilike 44% svjetske obnovljive svjetskih e, izvora obnovljive energije. Mi također moramo biti lideri u toj e, obnovljivoj tehnologiji. i moramo, imamo 4 milijuna zelenih radnih mjesta. Naravno, države će imati pravo da zadrže svoj energetski miks. No, Europska unija je bila dugo e, vodilja glede e, e, glede klimatskih promjena, odnosno pregovora sa, za klimatske promjene i, o tome sve moramo razgovarati 2015. na sastanku na vrhu u Parizu. Zatim, zadnji stup jest istraživanje inovacija. Istraživanje je tako da je stvorilo nova tehnološka rješenja i omogućava da imamo low cost eh, energente industriju i eh, nisku proizvodnju ugljika. Dakle, nove tehnologije su rješenje i vitalno postignuće za e, ciljeve za Europu 2030 u, u sektoru energetike, klime, gospodarske i socijalne politike i više od toga. Dakle, ovo, ovo je onih pet ključnih blokova na kojima namjeravam izgraditi otpornu energetsku uniju i e, klimatske prom, politiku klimatskih promjena usmjerenu ka budućnosti. Uvjeren sam da e, ovo sve može ostvariti potrebne promjene i e, stvoriti za dobar potencijal za zeleni razvoj. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, prije dva tjedna sam imao ovdje saslušanje za transport i svemir. Danas ću učiniti sve što je u mojoj moći da e, vas uvjerim da mi dodijelite ovaj portfelj Naravno, neću se pretvarati da sam postao stručnjak za energetiku preko noći, ali sam se potrudio koliko god sam mogao da se pripremim za ovo saslušanje. I ukoliko me podržite, učinit ću sve što je moguće i naučit ću sve ovo ostalo kako bismo zajedno mogli izgraditi Europsku energetsku uniju, jer puno se toga može napraviti u pet godina i vjerujem da e, svi mi to dugujemo svojim sugrađanima i da se postaramo da vizija Europske energetske unije postane stvarnost. Najljepša hvala. Hvala lijepo na uvodnoj izjavi. Gospodin kandidatu za potpredsjednika, sada krećemo na prvu rundu pitanja u ime klubova zastupnika. Gospodin Krišjaniš Karinš u ime Europske pučke stranke. E, hvala lijepo, gospodine Ševčeviću. Mislim da svi E, shvaćamo e, koliko je teško naučiti e, u potpunosti spoznati u potpunosti novi resor u ovako kratko vrijeme. Ali ono što mene zanima je sigurnost opskrbe. Kao što ste sami rekli, mi itekako ovisimo o uvozu više od milijardu eura dnevno. Plinski sektor predstavlja posebne izazove zato što je zato što imamo problematiku prijevoza. Isto tako u plinskom sektoru imamo i veliku ovisnost o uvozu iz Rusije. I sami e, ste rekli e, da je, e, da je ta situacija vrlo teška i da je Ukrajina iskorištena kao oružje u ovoj situaciji. Prvo pitanje. Biste li podržali South Stream projekt, odnosno Južni tok koji bi povećao ovisnost Europske unije o Rusiji. I drugo pitanje je kako namjeravate smanjiti našu ovisnost, energetsku ovisnost u odnosu na Rusiju i povećati našu energetsku sigurnost. Hvala lijepa gospodine Karinč na pitanjima. To su svakako ključna pitanja E, kojima ćemo se baviti u sljedećih pet godina. Odmah bih e, krenuo na pitanje o Južnom toku. E, Južni tok je privremeno prekinut i postoji dobar razlog za to. Naime, ne možemo prihvatiti da se tako veliki projekt u Europskoj uniji provodi i da ga provodi kompanija koja ne poštuje europska pravila. Dakle, moramo odgovoriti prvo na dva važna pitanja. Prije svega mora postojati nedvojbena predanost europskim pravilima, a drugo pitanje je jako dobro opisano u E, u strategiji, europskoj strategiji za energetsku sigurnost. Kako će to, e, podup, kako će to pomoći našoj sigurnosti u Europi, energetskoj sigurnosti? Kako će to pomoći diversifikaciji izvora e, energije? I moram priznati da ja ne vidim da ovaj projekt ispunjava ove kriterije. Stoga vjerujem da bismo u budućnosti trebali našu financijsku i političku potporu dati Južnom koridoru to je jako važan e, projekt. To je projekt koji nam pomaže da e, diversificiramo izvore e, energije, odnosno kaspijski plin dovodimo u Europsku uniju. To će nam taj projekt donijeti. Uz dobru suradnju i dobar posao mogli bismo pokrenuti pregovore i sa nekim drugim važnim izvorima kao što su Turkmenistan, a ne samo Azerbejdžan o kojemu smo već govorili. Znači ono što želimo jeste diversificirati energetske izvore te projekt Južni koridor postaviti na noge i naravno osigurati financijsku i političku potporu za taj projekt. Hvala lijepo. U ime kluba zastupnika Progresivni savez socijalista i demokrata, gospođa Katlin van Bremt. Hvala lijepo. E, ja sam malo prehlađena pa moram tiše govoriti. Želim, vas, želim vam postaviti pitanje vezano za energetsku uniju kao cjelinu. Kao što znate, postoje različita tumačenja. svi se slažemo da trebamo biti manje ovisni o opskrbi iz Rusije i drugih zemalja ali za naš klub zastupnika to nije dovoljno. Vi ste malo prije govorili o pet osnovnih stupova. E, mislim da oni pokrivaju većinu onoga što mi smatramo energetskom unijom. Ja bih se htjela fokusirati na nekoliko pitanja. Kada pogledate tih pet e, stupova, e, koji su vaši prioriteti, koje, su vaše, koje bi bile vaše konkretne mjere u nadolazećim godinama? Hvala lijepo, gospođo Van Bremt, hvala lijepo na ovom pitanju. Što se tiče nekih e, prioriteta, na nekima od njih e, možemo raditi e, zajedno. Ja ću pomno pratiti pregovore između Ukrajine, Rusije i nadam se da će doći do sporazuma te da ćemo izbjeći još jednu dramu vezanu za opskrbu plinom u, istočnim, u istočnoevropskim zemljama. To bi za mene bio, tako reći, hitni prioritet s kojim se moramo nositi. Ali ako to stavimo po strani, ako pogledamo situaciju sa strateškog stajališta, najbolje bi bilo napredovati na svih pet, sa svih pet stupova. Nadam se također da ćemo u četvrtak e, e, na Europskom vijeću e, donijeti ambiciozne ciljeve. Ja potičem da ostvarimo ambiciozne ciljeve nakon sastanka u četvrtak naravno morat ćemo raditi na zakonodavstvu, odnosno moramo vidjeti na koji način ćemo ovaj paket staviti u zakonodavni okvir. Do proljeća iduće godine moramo također pripremiti naše pregovaračko stajalište za Pariz. To je također jako važno i moramo napredovati u postupku odabira projekata e, za instrument za povezivanje Europe moramo nastaviti sa odabirom ponuđača u javnoj nabavi za one najvažnije projekte. Moramo također snažnije djelovati na pitanjima unutarnjeg tržišta. Kao što i sami znate, već neko vrijeme smo se dogovorili da ćemo do 2014. godine ostvariti unutarnje tržište u Europi, ali vi znate e, rezultate, to se nažalost do kraja ove godine neće dogoditi. Zato mislim da moramo doista brzo napredovati. Hvala lijepo. Gospođa Julie Gerling e, iz Europskih konzervativaca. Hvala lijepo. U novoj strukturi gospodina Junkera potpredsjednik surađuje sa povjerenicima, ali potpredsjednici nam ne žele dati konkretne, konkretne načine na koji će ovo funkcionirati. Mi imamo dva e, paralelna zakonodavna postupka. E, jedan imamo, e, jedan postupak vezan za smanjenje stakleničkih plinova, a drugi je vezan za druge emisije. Ne postoji sinergija između ova dva, ciljevi nisu sukladni niti rokovi. Države članice, države članice trebale bi postići čitav niz ciljeva. Ovo nije bolja regulativa. Što, što vi namjeravate učiniti po ovom pitanju? E, hvala lijepo, gospođo Gerling. Mislim da ste jako dobro opisali situaciju i mislim da je to jedan od razloga zbog kojeg je e, predsjednik Juncker želio promijeniti strukturu. Ta nova struktura e, natjerat će nas da bolje od samog početka surađujemo. Mislim da je jako važno da potpredsjednici i povjerenici e, daju dobar primjer. Moramo pokazati da smo voljeni i da znamo raditi zajedno. Ako pogledate novu organizacijsku schemu komisije, možete vidjeti gdje se nalazi moja e, pozicija. Naravno, ako, me, ako odobrite moju kandidaturu i naravno tu su povjerenici koje ću ja koordinirati. koordinirati. naravno, jako je važno E, surađivati, blisko surađivati sa svim uslugama koje su e, zadužene za zakonodavstvo vezano za okoliš. Ja vam mogu obećati da je uloga potpredsjednika zapravo uloga koordinatora. On mora osigurati da službe od samog početka dobro surađuju. Ne, moramo, e, moramo moramo, iz, moramo izbjeći e, situaciju u kojoj jedna služba inzistira na jednim ciljevima, druga služba na drugim ciljevima. Naime, kada dolazimo do stadija kolegija, e, treba naravno e, razgovarati i pokušati ta zakonodavna, te zakonodavne prijedloge učiniti što su, što su kladnijima što je moguće. Mi zapravo želimo promijeniti tu situaciju. Mi od samog početka želimo surađivati kako bismo bili sigurni da zajedno napredujemo i želimo također izbjeći nepotrebnu birokraciju i nepotrebno izvješćivanje odnosno ta obveza prekomjerenog i pretjeranog izvješćivanja trebala bi ostati u prošlosti. Gospodin Frederik eh, Federle iz Aldea ima riječ. Hvala lijepa gospodine eh, predsjedatelju.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 Eh, kupio nove stolce u mom uredu pa ću vam drugi puta kada dođete biti udobnije. Vi ste zapravo odgovorili na moje pitanje o tome eh, kako ćete osigurati da Europa postane lider u obnovljivim eh, izvorima. Naime, u ovoj kući se stalno nastavlja rasprava o ekonomskom rastu i o klimatskim promjenama. Jedna od glavnih poteškoća u ovoj kući jest da dođemo do razine kada možemo reći da da, se, da ekonomski rast e, da se ekonomski rast ne usporava borbom protiv klimatskih promjena. Zato bih vas, e, gospodine kandidate za, povjerenika, zamolio da e, odgovorite na pitanje, na sljedeće pitanje. Smatrate, smatrate li da je borba protiv klimatskih promjena prijetnja za ekonomski rast u Europi? Zahvaljujem na ovom pitanju, gospodine Federley. Ja naime to ne smatram. Ja vjerujem e, da su da su konkurentna industrija i konkurentna zelena politika nešto što se međusobno mora nadopunjavati i osnaživati. U svojoj uvodnoj izjavi e, rekao sam, e, naime, e, rekao sam da imate stručnjake koji se bave e, klimatskim pitanjima i ostalim pitanjima i svjesni ste i svjesni smo svi koliko plaćamo za uvoz energenata i svjesni smo nestabilnosti s kojom se suočavamo s svake jeseni u prošlih nekoliko godina zbog činjenice da smo toliko ovisni o energetskim izvorima koji su izvan teritorija Europske unije. Obnovljivi izvori energije pružaju nam e, energiju e, koja je naša, naime solarna energija, sunčeva energija je u Europi. Naše kompanije koje se bave ovom vrstom e, energenata su i uspješne na stranim tržištima, čak i u Kini gdje su ljudi shvatili da više i nije tako simpatično trčati maraton s maskom na licu jer ne možete, e, jer ne možete disati. isto tako nije niti zgodno sportaše na olimpijskim igrama ili e, zaustavljati naticanja na olimpijskim igrama jer se jednostavno trkači na terenu ne mogu vidjeti. Dakle, potreban nam je e, jasan zakonodavni okvir i potrebna nam je sigurnost koju ćemo pružiti e, poslovnim subjektima i industriji kako bismo promicali zelenu tehnologiju. To trebamo učiniti na način koji neće štetiti industriji, već koja će im pružiti dostupno, dostupne obnovljive izvore. Mislim da je to ključ konkurentnosti Europe u narednim godinama. A sada imam riječima Neoklis Silikiotis iz Guja. Imamo dakle Europsku komisiju koja je donijela Europsku strategiju energetske sigurnosti. Ali u toj strategiji uopće nema riječi o, ugljikovodicima koji su pronađeni u sredozemlju. Čak i u vašoj izjavi vi niste govorili o tim nalazištima. Vi ste govorili o drugim stvarima. Koje, e, koju, koju ulogu prema vama mogu, kakvu ulogu prema vama mogu odigrati ta nalazišta, posebice one koje se nalaze u blizini Cipra? Smatrate li da je moguće ostvariti jedan koridor ili jedno čvorište koje bi povezivalo e, istočno sredozemlje e, i sjever. E, to bi i pomoglo osiguravanju energetske sigurnosti u toj zoni. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo na tom pitanju. Htio bih samo nešto naglasiti. pod pritiskom vremena e, ja možda nešto nisam dovoljno naglasio, ali sam i tekako spomenuo e, to isto sredozemno čvorište. E, naime, mi smo svjesni da na Cipru, odnosno u blizini Cipra postoji veliki potencijal oko 140 do 160 kubnih metara kubika plina Naime, možda bi se i e, dodatne rezerve mogle razviti i također smo svjesni s kakvim se poteškoćama e, suočavaju zemlje poput Cipre i Malte. Poput Cipre i Malte, naime oni pokušavaju e, nadići tu situaciju koja se nalaze, oni su na neki način energetski izolirana područja. U tom smislu razmatramo projekte na europskoj razini koji bi trebali razbiti izolaciju tih energetski izoliranih područja. Mislim da Ciparska vlada i Europska komisija rade e, e, na ovom području, razmatraju dodatna istraživanja i razmatraju projekt koji bi osigurao povezanost Cipra sa europskom energetskom mrežom tako da bi e, Cipar u svakom slučaju od tog novog otkrića i od iskorištavanja tih novih nalazišta imao koristi. E, njihova ovisnost bi bila manja, teško, e, njihova ovisnost o europskoj mreži u tom bi slučaju bila manja jer o neovisnosti ne možemo dogovoriti. Ne možemo govoriti. Gospodin Eichhout iz Zelenih. Htio bih nešto reći o međunarodnim klimatskim eh, pregovorima. Vrlo je nejasno jedno pitanje. Tko će pregovarati u ime Europske komisije eh, na međunarodnim eh, klimatskim pregovorima. Jedna osoba bi bila dovoljena, jer i vi ste sami rekli da, da bismo trebali govoriti jednim glasom, pa me zanima tko bi ta osoba trebala biti. Drugo pitanje, vi ste rekli da želite smisleni međunarodni ishod. Što zapravo smatrate i smislenim? Rekli ste i sami da Pariz počinje, da će se Pariz održati iduće godine, ali znamo da sve zapravo počinje ove godine, idući tjedan u Europi. Govorili smo o 40%, ali znamo da, da to neće biti dovoljno. Što namjeravate učiniti da povećamo ambicije i što namjeravate učiniti da 40% manje doista bude 40% manje? Hvala lijepo na ovom pitanju. Ako je pitanje tko će otići u Pariz, ja vas mogu odmah uvjeriti da sam ja ta osoba. Ali put u Pariz je dug i kao što ste rekli, počinje ovog četvrtka u Briselu, a zatim će se nastaviti u Limi, a zatim e, će biti e, čitav niz međunarodnih sastanaka i konferencija e, gdje će se odvijati pregovori. Dakle, ono što moramo zapravo učiniti jest pokazati dobar i zdrav timski duh. Cijela komisija mora raditi zajedna, ne samo povjerenik za klimu ne samo potpredsjednik za energetsku uniju, već svi ove, sve ove kolege koje vidimo na ovom papiru, svi oni mogu doprinijeti. E, to je zajednički napor, e, sve politike se moraju nadopunjavati kako bismo došli do pozitivnog ishoda pariških pregovora. Dakle, uvijek moramo imati jedan cilj na umu, a to je što koja je najbolja i najučinkovitija reprezentacija na tim pregovorima. Je li to povjerenik za klimatske promjene, je li to potpredsjednik za energetsku uniju? Dakle, to je, to je moj pristup ovom pitanju. mislim da e, je glavno postići uspjeh, na, e, važno je imati međunarodni obvezujući sporazum do kojeg ćemo doći u Parizu. Mi to dugujemo našoj klimi, dugujemo građanima i moramo e, osigurati da da, da, svi poslovni subjekti, cijela industrija poštuje ista pravila na međunarodnoj razini. Mislim da da ćemo ishodi i zapravo razinu ambicija saznati e, ovog četvrtka kada usvojimo okvir za 2030. godinu. Ali ja vas uvjeravam da komisija kada bude pripremala svoje pregovaračko stajalište e, za Pariz da će ona biti itekako ambiciozna. Uh, Hvala lijepa. Ovdje završamo s prvom serijom pitanja u ime klubova zastupnika. Počinjemo sada drugi krug pitanja. Najprije kolega Peter Lize. Hvala, lijepa predsjedniče. Kandidate za povjerenika. Govorili ste o energetskoj učinkovitosti o kojima je govorio Jean-Claude Juncker i Kanjete. I govorili ste o obvezujućim E, ciljevima za 2030. godinu. Rado bih od vas čuo, možete li ih podržati u provedbi tih ciljeva. Važno su i sredstva, postoji direktiva o ekodizajnu. Ja mislim da je uglavnom razumo sročena, ali ipak smo čuli neke kritike o tome. Htio bih znati što mislite o uredbi Duškopin koja je kontroverzna. O tome ćemo morati razgovarati. Gospodin Arijes Kenjete rekao je da bih htio da se nastavi s direktivom o energetskoj učinkovitosti. Parlament se zato zalaže, mi smo ovdje su zakonodavci. Međutim, što je s redundantnom birokracijom kako se možemo riješiti i učiniti nešto drugo. Eh, hvala doktore Lize na ovom pitanju. Predsjednik Juncker i kolega Kanjete eh, su se založile za obvezujeće ciljeve do 2030. godine i ja se za njih zalažem. To ću učiniti već sutra u Luksemburgu, e, insistirat ću na tome. Na sastanku europskih ministara o tome će već biti teško pregovarati jer države članice se i tekako tome operu. Međutim, učinit ću što najbolje bude mogao i e, pokušat ću biti uvjerljiv i sutra ću im već objašnjavati koliko je taj cilj važan e, za realizaciju europskih zelenih politika. Što se pak tiče ekoni dizajna, mislim da ću ja i cijela komisija imati potrebu vaše potpore. Naime, morat ćemo bolje e, komunicirati. Vrlo često u medijima se direktiva o ekodizajnu ismijavala. Govorilo se o jednom sveobuhvatnom birokratskom instrumentu u kojem Europska komisija želi regulirati apsolutno sve od velikih do malih e, e, uređaja, ali zahvaljujući ekodizajnu mogli bismo uštedjeti ekvivalent energije koju Italija potroši u godinu dana. Dakle, potrebno je bolje o tome govoriti. E, kada se radi o usisivačima za prašinu i sličnim prijedlozima, treba javnosti objasniti zašto to predlažemo, kako bi od toga imali korist. A što se birokracije tiče, slažem se u potpunosti, s vama moramo je što više smanjiti. Moramo se usredotočiti samo na one e, kućanske aparate gdje nam takva primjera može donijeti stvarnu uštedu. Hvala sada, već ima kolega Matijas Grote. Hvala lijepa. Kada smo primili portfelje za e, novu komisiju i kada smo vidjeli da su klima i energija povezani, mnogi od nas prilično smo imali rezerviran stav prema tome. Pitali smo se o, tome kako će izgledati energetska politika i klimatska politika u sljedećih pet godina. To se sada možda previđa. Što vi mislite što vi možete postići kako biste odagnuli te kritike? Što možete učiniti da nam e, pokažete da ovi kritičari nisu u pravu? Spomenuli ste, ali vrlo kratko, obnovljive izvore energije. Možete li također vrlo kratko reći to javnosti? Jako me zanima vaš odgovor. Hvala na pitanju gospodine Grote. Prije svega ne mislim da se može dogoditi da se ovako važna politika može zanemariti. Jednostavno rečeno, vi mi to ne biste dopustili. Znam koliko je parlament e, za, se za to zalaže. A isto tako i u mandatnom pismu koji sam dobio ja kao i povjerenik zadužen za klimatske promjene, spominje se ta politika. Ona je od velike važnosti za budućnost. Smatram da će sljedećih godina doći do značajnog razvoja tih politike. Obnovljivi izvore energije su treći na mjestu na trećem mjestu po E, tome koliko energije proizvode na taj način. Ali izvori energije ograničeni su zbog toga što naše mreže nisu dovoljno pametne kako bi se u njih uklopile e, obnovljive energije. Imamo također i mnoga uska grla koja ne omogućuju da se električnom energijom trguje onoliko slobodno koliko bismo željeli. Bilo bi dobro da u toj domeni ima više istraživanja i razvoja što bi poboljšalo učinkovitost izvora energije. I jasno je da bi to bio jedan od prioriteta Europske komisije. Ako govorimo o vlastitim izvorima energije, o energetskoj neovisnosti u Europi i o međunarodnim obvezama što smo ih preuzeli kao razvijeni dio svijeta u svjetlu sastanka 2015. godine. Dakle, obnovljivi izvori energije jasno su sredstvo kojim se to može postići. Hvala. A sada kolega Ian Duncan. Hvala Gospodine kandidate za potpredsjednika, htio bi govoriti o energetskoj infrastrukturi. Da li smatrate da će biti potreban novi sporazum ili izmjena e, ugovora kako bismo dobili e, takvu jednu novu energetsku strukturu? I ja sam iz Škotske. E, Škotska je vrlo bogata energetskim izvorima, međutim to je slabo povezano. Imamo puno i vjetroenergije, ali to je sve slabo povezano u mrežu. E, što mislite koliko ćete novca izdvojiti u tu svrhu? Meni bi bilo drago da dođete i da e, Škotima objasnite sve o tome i oni, njima bi sigurno bilo drago da to čuje iz vaših usta. Hvala na ovom pitanju. Iskreno govoreći, mislim sa, sa sadašnjim temeljnim ugovorima možemo postići puno. Mm, izmjena temeljnih ugovora je složena. Sjećam se koliko se čekalo da preuzme e, komisija Barozo 2 svoju ulogu zbog toga što su se trebali promijeniti temeljni ugovori. Dakle, sam taj politički i pravni prostor što ga daju sadašnji temeljni ugovori, mislim da je dovoljan i da u okviru toga možemo puno toga ostvariti. Kada se radi o projektima infrastrukture i interkonektorima, za međusobno povezivanje nekoliko e, mogućnosti postoje. Prvo instrument za povezivanje Europe koji se financira iz europskog proračuna u iznosu od 6 milijardi eura. To nije vrlo visoka svota. Smatram da bismo morali koristiti modernan, inovativni financijski pristup i 300 milijardi e, kojima je govorio predsjednik Juncker koji bi se izdvojili za ulaganje bili bi tu dobrodošli i tada bismo mogli mnogo više toga ostvariti. Važno je također da imamo matricu što trebamo napraviti. Imamo za sada e, popis projekata od zajedničkog internesa, ali moramo definirati koje projekte želimo ostvariti i što želimo napraviti na srednji rok. A što odmah sada? Budemo li dobro osmislili financijski model i tu matricu, onda bi to mogao biti primjer za ulaganje takve vrste u budućnosti. Hvala. Sada gospodin Jan Herbrandi ima riječ. Hvala. Gospodine Ševčeviću. E, među pet stupova spomenuli ste energetsku učinkovitost i manje ugljika u e, prilikom opskrbe energentima, ali ste puno govorili o fosilnim gorevama i o tome da se treba imati sigurna opskrba plinom. Složite li sa mnom ako želimo da imamo energiju koja košta manje, koja e, manje onečišćuje, da se moramo uspiriti na obnovljive izvore energije. Nije li to na dugi rok najbolja strategija? Ovoga tjedna Europsko vijeće se bori kako bi se konačno o tome dogovorilo. Znamo da postoji u okviru vijeća podjela između zemalja istoka i zemalja zapada. Hoćete li vi moći uvjeriti naše kolege s istoka Europske unije da je ovakav stav vrlo koristan za njih i za cijelu Europsku uniju? Hvala, ja ću o tome govoriti, taj stav zastupati već sutra na sastanku vijeća u Luksemburgu. A ono što je najvažnije za četvrtak jest da se uspostavi vrlo jasan europski dogovor po tom pitanju kako bi se osiguralo da Europa misli isto, govori istim glasom i da se vidi što ćemo ostvariti ne samo od sada do sastanka na, u, na vrhu u Parizu 2015. godine, već i na mnogo dulji rok. Okviri ciljevi e, za 2030. godinu su takvi da smo mi u komisiji radili naporno i došli smo do zaključka da bi razvijeni svijet trebao smanjiti emisije ugljika za 80 do 90% do 2030. godine. To je bilo dakle polazište. Na osnovu toga smo predložili pojedine brojke državama članicama. Sve više i više postaje jasno zemljama članicama iz središta istoka Europe da se moramo usmjeriti na obnovljive izvore energije. Na istoku imali su drugačija polazišta, druge mogućnosti financiranja, a isto tako i drugačije kvalitete energetskih mreža. Iz tog razloga mislim da je potrebno da u paketu u kojem se bude govorilo u četvrtak imamo ta dva jasna aspekta. S jedne strane trebamo podijeliti napore, a s druge strane nešto bih ja nazvao investicijskim fondom. Određene neutrošene kvote u okviru sustava razmjena kvota bi se mogli zato iskoristiti i neke Stare zapuštene elektrane mogle bi se sada obnoviti kako bi energetska politika bila bolja, uspješnija nego sada. Gospođa Katarina Konješnja, povjereniće, u e, pisanom odgovoru Rekli ste da ćete učiniti što god je u vašoj moći da države članice Europski parlament budu obavješteni o poziciji i rezultatima pregovora o klimatskim promjenama. To je jako dobro i to pozdravljam. Ali kakav će vaš stav biti o tim pregovorima o klimatskim promjenima? Europska unija želi Eh, ostvariti određene ciljeve, ali drugi veliki onečišćivači kao SAD, Kina ili Indija morali bi također postupiti na isti način. Što ćete učiniti sa zemljama koje neće sudjelovati u borbi protiv klimatskih promjena kako one to ne bi iskoristile da ojačaju vlastite stavove i na taj način ostvaraju radna mjesta. Puno hvala. Odgovorit ću vam e, na e, mom materinjem jeziku. Jer e, mi se naravno možemo vrlo dobro razumjeti, a prevoditelj će moći prevesti moje pitanje koje sam postavio na slovačkom. Nešto vam mogu odgovoriti kako u ime komisije, tako i u moje osobno ime. Mi ćemo naše pregovaračke stavove prirediti na vrlo transparentan način. Želimo obavještavati Europski parlament o našim stavovima prilikom pregovora. Znamo da su ova pitanja izuzetno važna. Nakon posljednje glavne skupštine Ujedinjenih naroda bio sam puno veći optimist po pitanju ciljeva predviđenih za sastanak na vrhu u Parizu. I mislim da ćemo u Parizu možda moći ostvariti i više nešto što se do sada mislilo. U Njujorku se pojavio jedan novi fenomen, a to je da se puno više zalaže za klimatske ciljeve i njihovo ostvarenje. A Ban Ki-moon, glavni tajnik Ujedinjenih naroda, zaista e, želi da se ti ciljevi ostvare. U Sjedinjim američkim državama usvojeno je nove zakonodavstvo o električnoj energiji i elektranama. Kina sada testira novi sustav elektrana. Radi se o sustavu koji je e, sličan sustavu emisijskih kvota koje mi imamo u Europskoj uniji koji će se sada početi testirati u Kini. Dakle, u četvrtak želim da osiguramo dobre pregovaračke pozicije. Moramo se za sve to dobro pripremiti jer predstoji nam događaj sljedećeg proljeća. Na taj način ćemo povećati naše šanse koje su po mom mišljenju sada bolje nego što su bile prije. Gospodin Janik Žadu. Hvala. Gospodine povjereniče, e, kandidate za povjerenika. Rekli ste nam, a to stoji u mandatnom pismu predsjednika Junckera, da želite da Europa bude na prvom mjestu u svijetu po pitanju obnovljivih izvora energije. Da li ozbiljno mislite da cilj od 27% obnovljivih izvora energije u paketu za 2030. koje predlaže komisija koja čiji se sazi upravo završava, Dakle, na, u sadašnjoj komisiji zapravo ste do sada glasali uvijek za jako male ciljeve. Da li mi se da će ovih 27% omogućiti veće e, proizvodnju obnovljivih izvora energije? jer mislim da će se između 2020. do 2030. godine učiniti manje nego što se učinilo, odnosno se čini u desetljeću 2010. 2020. godine. Ako države u tome ne bude sudjelovali, hoće li Europa moći postati predvodnik po pitanju obnovljih izvora energije u svijetu? Hvala. Vaše pitanje je zaista vrlo legitimno. Možda bih vam morao sada objasniti e, kakva logika stoji iza tog prijedloga, što ga je načinila komisija. Krenuli smo od toga e, kako možemo ispuniti naše ciljeve za 2050. godinu e, za uklanjanje ugljika iz razvijenih zemalja i kako dakle to možemo ostvariti i kako to možemo izmjeriti. Koristili smo vrlo preciznu metodologiju. Rezultat toga bili su temeljni parametri koje smo vam predočili. A to smo također predločili i državama članicama. Dakle, smanjiti stakleničke plinove, odnosno njihove emisije za 40%, a isto tako za barem 27% posto energije moralo bi dolaziti iz e, obnovljivih izvora energije. Govori se o barem 27%. Rekli smo da moramo brže napredovati, ali da brže napredujemo, cijena svega toga bila bi mnogo veća. I ekonomska analiza bila je potka za ove brojke koje smo predstavili državama članicama. Već sada vam mogu reći da sam duboko uvjeren da ćemo te ciljeve od 27% e, premašiti. E, mnogo zemalja želi premašiti cilj od 27%. A mislim da će Europa zahvaljujući tome ostvariti cilj i da će to biti na dobrobit okoliša i napora koje ulažemo na planu zaštite okolišta i smanjenje emisije ugljika. Hvala, gospodin Jean-Luc Schaffhauser ima riječ. Gospodine kandidatu za povjerenika, dobro večer. Vi ste skrenuli pozornost na uštedu energije, nove e, izvore energije, spomenuli ste 300 milijardi eura koje je spomenuo gospodin Juncker, što je obećano brojnim povjernicima, no mi uopće ne znamo ni da li postoji i otkud dolaze te, te milijarde, tih 300 milijarde. Evo vam jedan prijedlog, dakle s Filipom Manštantom i Manuelom Macronom e, radili smo na jednom projektu koji je povezivao Portugal, Španjolsku, Italiju, Francusku i to u oblasti uštede energije i novih e, energija i koji iznos je bio između 300 i 500 na milijardi. Mi smo predlagali jedan originalni izvor financiranja, to je e, vrsta kvantitativizinga za stvarno gospodarstvo. Dakle, predlagali smo da umjesto e, monetarnog dakle, štampanja novca nudili smo novo rješenje, dakle, da ti novci ne služe samo bankama. Da li biste podržali takav projekt? Najljepša hvala na ovom pitanju. Dakle, to je dosta opširno pitanje koje se odnosi i općenito na stabilnost i na gospodarski e, na paket e, gospodarskog rasta i druge stvari. Dakle, ovo je pitanje o kojim, o kojim se raspravlja. A istovremeno tu se radi o tome kako da budemo vjerodostojnosti ako se bude posezalo za paketom za stabilnost i gospodarski rast. Isto tako poslije pitanje kako e, ohrabrujemo investiciju u stvarno gospodarstvo. Dakle, glede toga ja uveliko cijelim e, vašu referencu, dakle to što ste pozvali na Europsku investicijsku banku. Kao što znate, u Baroso 1 komisiji smo E, stvorili, spominjali projektne obveznice ishod nije impresivan i trebali bi smo opet pogledati kako e, učiniti da stvari bolje funkcioniraju jer u suprotnom nećemo moći doći do tog investicijskog paketa od 300 milijardi eura i iskreno govoreći ja bih doista želio da imamo jednu Europsku investicijsku banku koja će biti e, više uključena u e, europski razvoj i mislim da ne samo Europska središnja banka, već Europska investicijska banka e, treba biti proaktivnija da vidimo kako možemo kombinirati njihovu financijsku moć sa europskim e, fondovima, strukturnim fondovima, s privatnim i javnim investicijskim projektima kako bismo došli do tih novaca koji su na raspolaganju na financijskim tržištima, osiguravajućim društvima, e, štednja u bankama i kako te novce dovesti u realno gospodarstvo, jer mislim da se tako mogu stvari promijeniti. Najpše hvala gospodine Antonije Tajani. Izvolite. Hvala. Gospodine Ševčević, mi vrlo dobro znamo da ste se vi uvijek borili za industrijsku politiku koja je uvijek uzimala u obzir i e, borbu protiv klimatskih promjena. Ali ono što je također vrlo važno je konkurentnost naše industrije. U ove godine parlament je od komisije tražio u jednoj revoluciji da e, ciljevi borbe protiv klimatskih promjena za 2030. godinu moraju biti ostvarivi za europsku industriju i da zbog boljih rezultata na klimatskim promjenima ne bi morali snositi veće troškove i isto tako da bi trebali dobivati između ostalog i besplatne emisijske kvote. Kada govorimo o e, e, curenju ugljika i emisijama E, odnosno kvotama za emisije, mene zanima hoćete li preuzeti mjere kako bi e, ste utjecali na strane e, predstavnike iz trećih zemalja, kineze i druge, koji mogu besplatno ovako utjecati. Najpša hvala. Dopustite najprije da zahvalim gospodinu Tajaniju na njegovom neumornom naporu da očuva Europu konkurentnom i da ostvarimo dakle ciljeve e, za Europu 2020. godinu barem da se dođe do 20% jer to je od ključnog značaja. Kada je riječ o raspravi o budućnosti industrije između mnogih stvari, kada je riječ o energiji, postoje dva ključna pitanja koja treba biti riješena. Prvo jeste cijena energetnata i cijena e, električne energije i ovdje vidim da imamo stvarno pravi problem jer kad pogledamo koja je cijena e, e, električne energije cijena je više manje ista kao u Sjedinjim američkim državama dakle na e, kada se govori o nabavnoj cijeni, ali kad se prodaje, kad se vidi koja je cijena prodaje, cijena koju plaćaju naši poslovni subjekti, to je puno skuplje, dakle dva do tri puta skuplje i slična je situacija i s plinom. Dakle, nije samo pitanje cijene proizvodnje, ali koja je cijena prijevoza, oporozivanje i sve druge stvari i one u biti smanjuju e, konkurentnost povećavaju struju, a to je sve izazvano između oslovog time što nemamo dovoljnu regulaciju e, E, između raznih sustava. E, druga stvar koju gospodin Tajani spominje i koja je od velikog značaja i koja će biti jedna od tema u četvrtak, a to je sprječavanje curenja e, ugljika. Mislim da je jako vrlo jasno da E, mehanizam e, za curenje ugljika mora biti mora ostati u našim e, mjerama i za razdoblje nakon 2020. godine jer u suprotnom industrija će zaći u određene oblasti gdje neće poštovati mjere zaštite okoliša i bit će puno veći zagađivači a povr toga gubit ćemo radna mjesta i konkurentnost u Europi. Hvala gospodin Eduard Marta. Hvala predsjedniče, dobro ste to izgovorili. Gospodine Ševčević, evo tu sam. Vaš portfelj se zove e, Energetska unija. Kao što znate, a to se i potvrdilo tijekom e, saslušanja gospođe Pratušek. E, brojna su pitanja glede sadržaja te unije. Dakle, osim samog slogana, koji je sadržaj, koji su instrumenti koji će nas izvući iz statusa quo tog ključnog, e, te ključne oblasti za budućnost Francuske, Europe. Želio bih znati kako ćete pomiriti nacionalni suverenitet i nužnu konvergenciju tih politika koje podrazumijeva ta zajednica, odnosno unija da li ćete se zadovoljiti time što ćete te pogurati stvaranje novog paketa, trećeg paketa ili ćete samo se zadovoljiti integracijom posredstvom tržišta i konačno da li će, što ćete napraviti glede onoga što se dešava na poreznoj politici i proračunskoj politici e, u državama članicama i što će biti od toga svega u europskom semestru. Hvala. Najviše hvala na ovim pitanjima. Budite uvjereni da ćemo raditi svi zajedno na konačno izradi te energetske unije. Jer mislim da ono što nam je ključno ovdje jeste velika prava rasprava i s vama i s državama članicama. Dakle, predlažem da radimo na osmišljavanju politike i ja ću vam se jako brzo javiti svim vašim odborima i iznijeti vam detalje. Budite uvjereni da ne smatram da je status quo prihvatljiv moramo se maknuti od situacije u kojoj se trenutno nalazimo. I kao što sam rekao, puno toga moramo napraviti po pitanju sigurnosti, da vidimo kako bolje razviti mehanizam solidarnosti. Moramo vjerojatno se ponovno osvrnuti na direktivu za sigurnost plina i znate, moramo napraviti nešto i više od trećeg paketa i trenutnih postojećih eh, tekstova. Moramo napraviti nešto između hardvera i softvera na e, toj energetskoj infrastrukturi. Kad govorimo o hardveru, mislim na dobro skladištenje plina, dobre, e, dobru međusobnu povezanost e, mreža, energena, E, energetskih mreža, ali softver je važan jer vidimo da naši e, operateri ne surađuju jer imamo u potpunosti različita zakonodavstva na nacionalnim razinama i pravila i drugačiju metodologiju i trgovina energentima je potpunosti jako e, ograničena zbog tog različitog pristupa iz države do države, tako da se moramo postarati da operateri budu u potpunosti biti neovisni i da rade zajedno, jer to je najbolji način da se izvuče najveća korist iz eh, jedinstvenog energetskog tržišta. Hvala. Hvala predsjedniče. Ja bih eh, govorio na svom maternjem jeziku, jer to je jedan od jezika eh, cijelog popisa jezika kojim, kojim vladate. Dakle, gospodine kandidatu za potpredsjednika. Bio sam e, na vašem saslušanju za e, povjerenika za transport. Imali ste sjajan nastup. Mislim da ćete za energetsku uniju također moći e, koristiti onaj aspekt koji se odnosi na svemir iz vašeg prethodnog portfelja iz ugovora u Lisabonu, ako se ne varam, države članice moraju, imaju pravo e, odlučivati o svom energetskom miksu. Pitanje koje vam želim postaviti je sljedeće. Kako ćete pomiriti prava kojim raspolažu države članice Dakle, da izbjegnemo da jedna država članica ili komisija vrši pritisak na drugu državu članicu, jer svaka država članica ima drugačiju povijest, geopolitiku, politiku i tako dalje. Dakle, to su neke stvari koje ih navode da drugačije e, da imaju drugačije energetske mikseve. Najljepša hvala. Kada je riječ o politici, prometnoj politici, kada je riječ o politici prometa, to je jedna stvar, ja imam sada drugi portfelj, zadužen sam za energetsku uniju, ali taj sektor je u bliskoj sprezi sa sektorom prometa, tako da ćemo morati koordinirati te politike promet i svemir. Sve to će biti koordinirano s energetskom politikom i tu će doći do suradnje na razini Europske komisije. A što se tiče drugog pitanja, odnosno drugog dijela vašeg pitanja, slažem se da je točno da države članice da im je jako stalo da se ispoštuje ono što stoji u ugovoru iz Lisabona i dakle žele ostati neovisne glede određivanja energetskog miksa, ali usprkos tome energetski miks je nešto što možemo promatrati svako tako iz aspekta energetske, europske energetske politike. Istina je da je to u ekskluzivnoj nadležnosti država članica, ali već smo imali unutarnje tržište i već smo usvojili tri energetska paketa i oni jasno ukazuju na to da nam je potrebna suradnja u sektoru energetike. A da bismo stvorili te veze moramo imati okvirne odluke. Gospodin Elik Petersen, ja sam ovdje tu sam. Ovo nije samo da je saslušanje putem web streaminga već i 360 stupnjeva. Morate se okretati na sve strane. Dakle, ne bi, kao što ste rekli, ne bi trebalo biti suprotnosti između borbe za protiv klimatskih promjena i e, gospodarskog rasta i s veseljem sam čuo da spominjete energetsku sigurnost i klimatske promjene i mislim da trebate imati čak i još veće ciljeve što se tiče e, zelenog gospodarstva, no u svojoj izjavi rekli ste da energetsku sigurnost moramo e, tumačiti kao prvim energetskim izvorom. Dakle, pitanje kako ćete uvjeriti države članice da je tome doista tako, jer mi se ne čini da su one uvjerene u to. Dakle, kako ćete to napraviti, molim vas, malo detalja. Najljepša hvala na ovom pitanju. Mislim u biti da je argumentacija jako jednostavna. Možemo li si priuštiti trošiti 46% računa za struju, za grijanje i hlađenje naših zgrada? Nije li to preskupo? Kad već plaćamo skoro 400 milijardi eura godišnje na uvoz energenata, mi imamo ogroman potencijal uštede ukoliko povećamo učinkovitost uporabe energenata. Kada sam proučavao ove politike, postavljao sam pitanja kolegama u komisiji i stručnjacima zašto je tako teško uvjeriti države članci, zašto nismo ostvarili napredak, jer stvar je savršeno jasna. Pola troška otpada na grijanje i hlađenje e, prostorija. I jedan od odgovora koji vjerojatno ukazuje na, u pravom smjeru bio je da e, smo možda do sad e, imali previše uređivanja, odluka, dakle da se smatralo da su stvari obvezujuće, dakle ako smo išli možda, možda bismo trebali više pristupiti tome posredstvom poticaja jer često ljudi ne mogu e, imati e, trostruka stakla u svojim zgradama za zaštitu, za bolju izolaciju i tako dalje. Dakle, možda bismo trebali vidjeti kako e, navesti općine, lokalnu e, samoupravu i kućanstva da bolje e, štede. I mislim da je ovo jedan od onih argumenta kako navesti države članice da budu uvjerenije i sigurnije u tu politiku. Hvala, gospođa Sofija Sakorafa. Hvala. Gospodine kandidatu za potpredsjednika, jedan jedna od posljedica vaše politike slobodne razmjene imat će odraz na najugroženije potrošače energije koji su stvorili novu kategoriju siromašnih, a to su ljudi siromašni energentima koji, si, koji nemaju, ne raspolažu dovoljnim novcima za grijanje, za struju. Dakle, to su sve one stvari koje bi trebale biti očita, jasna prava, a koje, prema kojima, kojima vi pristupate kao robi. Dakle, ta famozna energetska unija koju želite stvoriti, da li ste o tim novim, o toj novim, novoj kategoriji siromašnih e, razmišljali i ukoliko jeste kako ćete organizirati tu europsku solidarnost, dakle konkretno s kojim financijskim instrumentima, koje ćete iznose e, uložiti, koje ćete resurse imati i posjedati za njima kako biste najranjivije potrošače zaštitili od povećanja cijena i pomogli im da se nose sa problemima koji ih e, guraju u tu, taj novi siromaštva. Najpša hvala na ovom pitanju, ovo je jako važno i relevantno pitanje i uveliko e, je situacija pogoršana s recentnom krizom u svijetu. Imamo više od milijardu osoba koje ne raspolažu, uopće nemaju struju u svom domu. Mislili smo da je to problem e, svijeta u razvoju, ali nažalost moramo uvidjeti da je to zbog ove zadnje krize e, stvar koja se odnosi sve više i više e, Europske unije. I s pravom pitate što ćemo poduzeti s tim u vezi. Kada je riječ o socijalnoj politici, kao što znate, to je nešto što ovisi veliko o državama članicama, ali istovremeno mislim da možemo puno toga poduzeti i na europskoj razini. Kao prvo, možemo naučiti jedni od drugih što raditi glede e, socijalne politike za najugroženije i za najugroženija kućanstva. Postoje različite scheme u Europi, uvijek možemo analizirati koja je najbolja u kojoj, za koju državu. U nekim slučajevima mogu se, e, može se posegnuti za izravnim e, subvencijama, drugim, e, drugim e, pomoć za plaćanje energenata u trećim e, imamo pragove iznad kojih se pomaže najugroženijima. Dakle, postoje razni, razna na, razni način da se pomogne e, toj kategoriji ljudi da se koriste strukturni fondovi. Mislim da moramo koristiti smjernice koje su izrađene po državama i to može pomoći onima koji su u najvećoj potrebi za pomoći da im se omogući da dođe, dođu do pristupačnih energenata. Hvala lijepo, gospođa Lina Engstrom. Hvala lijepo gospodine Šefkoviću. Moje pitanje e, također se nadovezuje na istu stvar. E, kako bismo postigli naše klimatske ciljeve, Kažete da bismo trebali e, povećati obnovljive izvore i prestati koristiti ugljak, ali neke e, države članice imaju velike poteškoće e, kad je riječ o ulaganju u obnovljive izvore. Prevremeno izvješće komisije pokazuje da fosilna goriva dobivaju puno više subvencija od obnovljivih izvora energije u Europskoj uniji. A opet s druge strane imamo i socijalni izazov. Ljudi nemaju jednak pristup energiji. Energetsko siromaštvo je problem koji je sve prisutniji u državama državama članicama i koji zahtjeva akciju. Kako ćete vi osigurati e, da, e, da, da investicije u obnovljive izvore istovremeno uzmu u obzir i ove socijalno ugrožene? Hvala lijepo, to je jako kompleksno pitanje i siguran sam da će to biti jedan od izazova e, za komisiju, za države članice i za čitavu uniju e, u narednih pet godina. Prvi dio mog e, odgovora je sljedeće. Mi bismo doista trebali dovršiti jedinstveno tržište za energiju. Kao što rekoh, e, kada pogledate e, veleprodajne e, cijene energenata, one se mogu usporediti s onime što vidimo u, u SAD-u. Ponekad imamo situaciju da imamo pristup električnoj energiji na našem tržištu, ali istovremeno imamo i manjak suradnje, zatim uska grla, zatim imamo različita pravila koja vrijede u različitim državama članicama. I zbog svega toga ne možemo, ne možemo e, izvući sve dobrobiti od e, unutarnjeg tržišta i ne možemo spustiti cijenu energenata, odnosno električne energije. Kad je riječ o javnoj intervenciji u području energetike, mi se zapravo bavimo ogromnim brojkama između 120 do 140 milijardi godišnje. To je popriličan iznos koji koristimo za subvencioniranje energije, a i dalje se ljudi žale da su e, cijene energenata u Europi prilično visoke. Zato mislim da bismo s jedne strane trebali osigurati e, da sve, sve te restrikcije e, na jedinstvenom energetskom tržištu budu uklonjene i da doista možemo izvući sve dobrobiti tog tržišta, a s druge strane e, trebamo provesti vrlo iskrenu raspravu o strukturi određivanja cijena u Europi i one bi trebalo u potpunosti odražavati trošak energije i i spriječiti sve ono što cijenu energije čini kad kada previše visokom. Hvala lijepo. Gospodin Zoltan Zoltan Balsko. Gospodine Ševčeviću, imate e, doista impresivnu karijeru, a osobito imate bogato iskustvo u vanjskim poslovima. Htio bih vas uputiti na Moskovski institut međunarodnih odnosa. Moj kolega, gospodin Belaković, i ondje je, ondje je također proveo neko vrijeme kao i vi. Vi od taga imate vrlo visoke, e, obavljali ste vrlo visoke dužnosti, e, vrlo visokog menadžmenta. Zato me zanima, biste li vi Biste li vi sa svojim iskustvom bili kapetan oceanskog broda? Ali kao Jeste li, e, jeste li kao povjerenik spreman za, za takvo, za, za, za sva o, e, za ova tema? Vi ste se pripremili za saslušanje, pripremili ste se za ova pitanja, ali ono što me zanima, e, ne smatrate li da biste, da biste trebali imati ekspertizu u ovom području, jer se radi o jednom izrazito složenom području? Hvala lijepo. U potpunosti prihvaćam da je ekspertiza i stručnost u ovom području ključna. A stručnost je nešto što Europskoj komisiji ne nedostaje, a ni državama članicama. Ono što nam je u ovom vrlo važnom resoru jako važno, što nam je potrebno, jest političko vodstvo političko upravljanje, potrebne su nam diplomatske vještine kako bismo osigurali da države članice idu u pravom smjeru kako su spremne odbaciti neke brige vezane za suverenitet koje su opet vezane za energetsku uniju a potrebna, potreban, potrebno je također i dobro, dobro poznavanje međunarodnih odnosa, a pogotovo kada vam je s druge strane partner Rusija. Potrebno vam je također iskustvo u međunarodnim odnosima kada je riječ o raspravi sa drugim partnerima, na primjer kada raspravljamo o politikama vezanim za klimatske promjene. Smatrate li da zar ne smatrate da je to važno da je to sve važno posjedovati na sljedećem samitu koji će se održati u Parizu tu će biti i Federica Mogherini, naša visoka predstavnica, tu će biti ja. Dakle, e, svi e, smo tu da bismo osigurali e, da energetska unija i da energetska pitanja budu više na listi prioriteta u našoj agendi. Mislim da moje, moju karijeru, moje iskustvo u međunarodnim odnosima i moju karijeru unutar u Europe možemo uskladiti e, sa stručnošću. Ja sam e, siguran e, da će me kada je, kada je u pitanju stručnost službe Europske komisije itekako poduprijeti. Hvala vam lijepo gospodine Ševčeviću na vašim odgovorima. Sad bih zamolio svog e, kolegu da preuzme, e, da preuzme e, moderiranje drugog dijela saslušanja. Hvala lijepo, a sada možemo nastaviti sa našim ping-pong sustavom. Dajem riječ gospođi Kostinger Elizabeth. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. E, već ste govorili o obnovljivim izvorima energije, ali možda bismo mogli uzeti jedan praktični primjer. Komisija kojoj e, ste pripadali i kojoj ćete e, pripadati usvojila je uredbu za Hinkley Point u Velikoj Britaniji. To predstavlja presedan. Ugovori Europske unije kažu da razvoj obnovljivih izvora energije mora biti na vrhu prioriteta odluka unutar kolegija je zapravo totalno suprotna tome. Dolazimo do neke vrste renesanse nuklearne energije. Zato bih voljela znati kako vi zapravo vidite ovo narušavanje tržišnog natjecanja, kako vi objašnjavate to? Naravno, obnovljivi izvori energije su važni i voljela bih e, znati e, kako ste vi glasovali. Jeste li vi glasovali za državnu potporu za izgradnju Hinkley Pointa ili niste? Hvala lijepo na ovom pitanju. Ovo pitanje apsolutno zahtjeva pojašnjenje. Odluka o Hinkley Pointu e, nije odluka vezana za preferencije vezane za e, izvor e, energije. Radi se zapravo o predmetu koji se bavio državnim potporama. Njima, tim se predmetom bavila opća uprava za tržišno natjecanje. Britanske vlasti bile su jako uvjerljive kada je riječ o ovoj državnoj potpori. I vrlo su jasno ukazali na to da bi htjeli da 7% da da Hinkli Eh, point, eh, da bi Hinkley point predstavljao 7% eh, udjela električne energije i da bi u protivnom bilo nemoguće bez državne potpore doći do takvog udjela. Ovo je doista jako, jako teško pitanje i pregovori sa britanskim vlastima bili su jako teški. Europska komisija je razmatrala što je najbolje za britanske potrošače. Konačni rezultat jest da se trošak ovog projekta podijeli a na pola. 17, e, milijardi od strane države, 17 milijardi od strane ulagača. Mislim da je to puno bolji aranžman za potrošače. E, mislim da je to puno bolji rezultat e, od onog stajališta koje smo imali na samom početku ovih pregovora. Hvala lijepo. A sada gospodin Parnjo. Gospodin Ševčeviću, ja sam s druge strane. E, prije svega želim e, pozdraviti e, vašu energiju, vašu volju. U uvodnim izjavama rekli ste da je došlo vrijeme za energetsku uniju. Vi ste rekli da je krajnje vrijeme da se stvori energetska europska politika. Pet stupova ste nam također prikazali, to je naša nada za budućnost, ali ako ti ciljevi vrlo često okupljaju ljude, ono što nas razlikuje jedno od drugih je načina na koji ćemo ostvariti te ciljeve. Pitanje, jeste li vi za energetsku uniju koja je e, slična onome što je predložio e, novi predsjednik vijeća Donald Tusk ili se radi o e, nekoj vrsti klirinške kuće kakvu je predložio Jacques Delors ali i predsjednik Burze koji se time inspirirao? Buzek. Hvala lijepo. Nadam se da sam shvatio pitanje ispravno. Činjenica jest. Da je bilo nekoliko ishodišta koja su dovela do rasprave koju vodimo danas. Energetska unija bio je Eh, koncept eh, u dakle eh, u, mislima i umovima Žaka Delora i drugih. Bilo je i drugih mislioca i političara koji su smatrali da trebamo krenuti u tom smjeru. Jedan od nedavnih prijedloga došao je i od budućeg predsjednika Vijeća Europske unije, gospodina Donalda Tuska. Ono što će se na kraju dogoditi, po mom mišljenju, je sljedeće. Ja ću predložiti e, koncept politike koja će se temeljiti na pet stupova. Možda će biti manje, možda će se oni promijeniti, ali htio bih provesti raspravu s vama o tome kako možemo doći do konsenzusa vezanog za tu strukturu, konsenzusa vezanog za e, akcijske planove, kako bismo poduprli taj koncept i kako bismo vidjeli e, kako napredujemo i procjenjujemo svoj napredak na redovnoj bazi. kada kada, kada izađete s ovakvim prijedlozima, vrlo često vam stručnjaci kažu, oh pa to je teško. E, imamo jako složena pravila tržišnog natjecanja, e, imamo vrlo složena pravila vezana za svjetsku trgovinsku organizaciju, e, pa, se pa se postavljaju pitanja, a ne ulazimo li zapravo u neke aranžmane koji su srodni kartelima ali mislim da bismo trebali imati širu viziju svega toga. Trebali bismo nadići te početne brige, jer argument koliko trošimo na energiju, koliko smo veliki kupac, e, trebali bismo mm, se boriti za bolje, za bolje postupanje prema potrošačima, dobavljačima i tako dalje. Hvala lijepo.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 E, ono što me razočarava je da na zaključcima europskog sastanka na vrhu sam pročitao da e, šefovi država i vlada kreću od e, jednog predloženog cilja, a odnosno indikativnog pokazatelja i mislim da tu zaista smo propustili dobru priliku. Ja mislim da trebamo nastaviti raspravljati o potpori koje se daje e, za onu energiju, e, odnosno industriju koja troši jako puno energije. A isto tako, zanima me kako ćemo nadoknaditi kašnjenje kako bismo poboljšali energetsku učinkovitost. Hvala lijepo. Ja vidim da ste dobro proučili zaključke vijeća. Naime, nacrt zaključaka vijeća upućuje da da, bismo trebali govoriti o, um, o ciljevima za uh, energetsku učinkovitost. E, ja sam za obvezujući karakter ciljeva, ali kao što i sami znate na kraju vijeće odlučuje dogovorom o konsenzusom i jako je teško predvidjeti e, koji će biti konačni ishod. Ali e, mogu vam reći još nešto. Na temelju iskustva koju Europska unija ima e, s e, uvođenjem e, ciljeva i uvođenjem politika u to područje zelenog razvoja. Ono što je možda čak i važnije od ciljeva su konkretne mjere, konkretne politike te scheme koje pružaju poticaje sve sve to mi imamo u našim rukama, u rukama europskih institucija. Kako ćemo raditi s rezultatima vijeća kako ćemo ih prevesti u konkretne politike, to je ono što je važno. Stalni prioritet za Europsku komisiju treba biti da da vodi on mora stalno voditi e, računa o tim e, prevelikim troškovima, o e, ne nepotrebnim troškovima sa kojim se suočavaju evropski građani. Hvala lijepo, gospodin Nils Torvalds. Hvala lijepo, gospodine predsjedatelju, gospodine Ševčeviću U vašim pisanim odgovorima govorili te o borbi e, protiv e, e, loših učinaka proizvodnje energije protiv problema. Vidimo da se komisija bori, ali ne postoje jasni ciljevi. Postavljam, postavljam vam pitanje. Hoćete li se doista samo boriti sa nekakvim ciljevima ili ćete, ili ćete postaviti jasne ciljeve? Mislim da je vaše pitanje bilo povezano sa biogorevima. Da. hvala lijepo na ovom pitanju. To je jedno od pitanja za koje vjerujem da ćemo uskoro raspravljati u okviru trijaloga. Kad je riječ o direktivi ILOK, ILUK, mi smo sada u stadiju drugog čitanja i vjerujem da ćemo uspjeti privazeći ta različita stajališta Europskog parlamenta i država članica i da ćemo naći pravi kompromis koji je potreban za ovo područje. Kad je riječ o borbi protiv nečega, E, e, trebamo e, biti iskreni. Prva generacija bio goriva koja je tako reći odbacila sa strane hranu za životinje i ljude i stvorila Eh, situaciju u kojoj eh, su eh, te kulture zamijenjene kulturama koje se koriste za biogoriva, sve to nije donijelo one rezultate koje smo željeli, a osim toga pojavile su se i negativne socijalne i neželjene posljedice. Zato se nadam da ćemo uspjeti pronaći rješenje za ovaj problem. Nadam se da ćemo uspjeti iskoristiti naš, naš proračun za istraživanje i razvoj na način da radimo intenzivnije na drugoj generaciji biogoriva. Vjerujem da je to jako potrebno u budućnosti, ali isto tako vam mogu reći sljedeće. Vjerujem da ćemo u sljedećih pet godina u u prometnom sektoru vidjeti više korištenja e, e, alternativne energije, električne energije e, i tako dalje i da ćemo zapravo na taj način također postići smanjenje emisija stakleničkih plinova. sljedeći govor gospodin ja ću se po govoriti o najstarijoj španjolskoj e, nuklearnoj elektrani Garonje. Ona je sveka nekoliko kilometara od Bilbao i e, to je vrlo gusto naseljeno područje. Nedavno su dvije nuklearne elektrane zatvorene u Belgiji jer su već bile zastarjele i opasne, a e, u Španjolskoj se želi ponovno otvoriti jedna nuklearna elektrana i čini se da će to podržati španjolska vlada. Možda niste upoznati za baš ovaj slučaj, ali budući da ćete vi biti zaduženi i za sigurnost, ne znam e, hoćete li se baviti pitanjima zastarjelih nuklearnih elektrana i na koji način. Hvala. Imate apsolutno pravo kada se radi o sigurnosti nuklearnih elektrana, radi se o vrlo važnoj temi i sasvim je izvjesno da moramo tijesno surađivati sa španjolskom vladom. E, kao što znate, u komisiji imamo 180 nuklearnih inspektora koji se brinu za to da nuklearne elektrane u Europi budu sigurne, da dobro funkcioniraju i da njihova sigurnost bude na visini. Nakon tragedije u Fukushimi provodeni su testovi otpornosti. Nedavno smo vidjeli i znamo da imamo jako dobre stručnjake u komisiji. Dakle, vidjeli smo da su kao rezultata testova otpornosti da je vidlo da se vidlo da su instalacije dobro napravljene. Uvjeravam vas da je komisija i njezini stručnjaci da su ustanovili da postoji bilo kakav problem za sigurnost, da bi e, se komisija izravno obratila španjolskoj vladi i da bi vrlo čvrsto i odlučno i vrlo otvoreno ukazala španjolskoj vladi da moraju poduzeti sve korake za sigurnost nuklearnih elektrana. Hvala. Sada gospodin Erikson ima riječ. Dobro večer gospodine Ševčević. Evo, e, ja sam ovdje, inače sam iz Švedske. Evo, <laughs> jedan bod iz Švedske. E, više se nego slažem s vama da nam je potrebna energetska unija i važno je da preduzmemo korake kako bismo je ostvarili. Energetska unija mora se zasnivati i na solidarnosti. A situacija u tom procesu je vrlo različita od zemlje do zemlje. U mojoj smo zemlji ulagali gotovo sto godina u hidroelektrane. Imamo puno mogućnosti da imamo obnovljive izvore energije, a i e, mi smo također puno e, uložili u industriju energetske učinkovitosti. U drugim zemljama, primjerice u Poljskoj, puno se uložilo u ugljen. I, a sada odgovor. Oprosti, e, hvala vam i za ovo pitanje. Imate apsolutno pravo da je solidarnost i povjerenje također jedan od ključnih elemenata e, buduće Europske energetske unije. Solidarnost se pokazuje u situacijama kada ste zaista u velikim problemima i pod velikim stresom zahvaljujući e, solidarnosti država članica u problemima vezano za električnu energiju i opskrbu plinom 2009. godine da se pokazala solidarnost među državama članicama. Švedskoj možemo čestitati, ona je zaista primjer modernih energetskih struktura naročito obnovljivih izvora energije. Geografski položaj Švedske to omogućuje i zaista je jako dobro da je to Švedska znala vješto iskoristiti za korištenje čistih i obnovljivih energija. S druge strane, po pitanju ugljena moramo biti otvoreni i reći da je ugljen najrasprostranjeniji izvor energije u Europi. Više od 27% energije proizvodi se iz ugljena. A e, iza toga su i nuklearna energija i, e, i obnovljivi izvori energije. U e, poljskoj Poljskoj 30% energije dolazi e, iz ugljena, ali i u Njemačkoj također više od 40%. Možemo eh, se koristiti novim tehnologijama hvatanja i skladištenja ugljika, a trebamo pomoći Poljskoj da obnovi svoje elektrane kako bi sada bile puno čišće. Hvala, gospođa Virkunen ima riječ. Hvala. Gospodine Ševčeviću, više ste navrata rekli da europske energetske infrastrukture moraju biti modernizirane i da se trebaju E, povezati na način kako bi energija slobodno tekla kroz EU uniju i kako bi se trebali eliminirati energetski otoci. Njih ima puno u Europi, uključujući na njezinom sjeveru, odakle ja dolazim. Zanima me što vi mislite da su najpotrebniji projekti u sljedećim godinama? Pet prioriteta, molim, i što ćete vi učiniti kako bi se napredovalo s realizacijom tih projekata? Hvala lijepa. Ako pogledate na situaciju energetskih otoka, problema ima na sjeveru, u Finskoj, u Baltičkim zemljama. Električna je mreža jako puno vezana još za situaciju u prošlosti. Na jugu Europe problema postoje i u Španjolskoj i na Malti i na Cipru. Dakle, među pet glavnih projekata u budućnosti, mislim da bi bilo važno se pozabaviti projektima vezanim za energetsku sigurnost u Europi. A ja bih tu prvenstveno podržao stvaranje poveznica među mrežama Finske, Baltičkih zemalja i ostatka Europe uz povezivanju električne energije. Vrlo brzo će se u Klepedi otvoriti novi terminal koji predstavlja način da se izoliranost nordijskih zemalja smanji. E, govorim ovdje zapravo o Finskoj i Baltičkim zemljama. Dakle, radit će se ovdje konkretno o interkonektorima mreža električne energije. Vjerujem da se na taj način može premostiti izolacija i da će se omogućiti Finskoj i Baltičkim zemljama da postepeno sve bolje i više budu uključeni u europsku energetsku. Hvala. A sada gospodin Karlo Zorinja gospodine potpredsjedniče. Ovo o čemu govorite vrlo je važno za Europsku uniju. koja treba biti na čelu e, europske zelene energije, odnosno zelene energije u svijetu. prvo pitanje, paket energija i klima. Jeste li zadovoljni s onih 27%? Ne mislite li da bi 30% obnovljivih izvora energije bio nešto što e, bi bolje dokazalo da Junkerova komisija želi da Europa bude svjetski lider. Drugo, vezano za zeleni rast. Kako premostiti prepreke koje e, su e, urodile sa situacijom u Francuskoj. I isto tako kako možete izmijeniti neke načine ponašanja koje smo vidjeli do sada. Hvala. Za početak ću reći da sam na dio ovih pitanja već odgovorio ranije. Točno je da su Portugal i Španjolska u prilično teškoj situaciji jer poprilično zaostaju za ciljevima međusobne povezanosti među zemljama članicama. u e, Španjolska, Portugal su vrlo niske podaci kao i Francuska 4%. I to zaista jest vrlo slabo. A nadam se da ćete dio odgovora na to pitanje pronaći već u četvrtak. A se problemi moraju riješiti, mora se naći financiranje, zato Portugal i Španjolska moraju na ispravan način biti povezani s europskom energetskom mrežom. E, Europa mora biti dobar posrednik za mnoge probleme gdje je teško naći konsensus na regionalnoj razini. Osobno spreman sam ući u takve pregovore zato što mislim da se ova situacija mora premostiti. E, druga stvar o kojoj ste govorili je također važna. U Španjolskoj, u Portugalu kao i u Češkoj usvojeni su modeli za financiranje obnovljivih izvora energije. Nakon toga ta se politika promijenila. Bolji primjer toga je Portugal. U Portugalu su se vodili pregovori između vlade i predstavnika e, proizvođača obnovljivih izvora energije i tu se našlo neko rješenje. A problem su i zemlje gdje se može zapasti u složene pravne bitke i ja bih tu htio izbjeći da se stvari rješavaju na sudovima. Hvala sada gospođa Vignjenska. Hvala lijepa. Sljedeće pitanje. Što vi mislite o međuovisnosti klimatskog paketa i konkurentnosti europskog gospodarstva. E, vaša zemlja je jedna od onih koji najviše ovisi o e, Gazpromu iz Rusije. Slovačka uvozi gotovo 100% svog plina iz Rusije. Mi u Poljskoj imamo nešto bolju situaciju. Uvozimo dvije trećine plina, međutim imamo puno zaliha ugljena i mi proizvodimo energiju od ugljena. Da li vi mislite da moramo sada mijenjati naše klimatske energetske politike u Europi na način da e, ne zapuštamo one izvore koje mi posjedujemo u Europi kao što su ugljen i plin kriljevca. I što možemo napraviti jer mi u Europi moramo se nositi s s jeftinim ugljenom i kao konkurencijom. Hvala vam gospođo. Ne vidim nikakvu kontradikciju u između borbe protiv klimatskih promjena, energetskog paketa i naše europske energetske politike i industrije. Dakle, jedno ide s drugim i moraju se međusobno pomagati i jačati. Obnovljivi izvori energije su neka vrsta vlastitih izvora. Vjetar i sunce naši su. Možemo ih e, uklopiti u našu energetsku mrežu i ne ovisimo o vanjskim izvorima energije, među inima o Rusiji koja je naročito u ovom času partner s se nalazimo u vrlo teškoj situaciji. Prema tome, mislim da moramo raditi na obje ove vrste politike i da možemo dobiti dobre rezultate. Odluke o energetskom miksu suverene su odluke svake države članice. Istovremeno svaka država članica mora poštovati zajedničke ciljeve jer same su se države članice složile oko tih zajedničkih ciljeva i zbog toga je važno da Europa ima zajednički stav o zelenim politikama i zelenoj strategiji za budućnost. Paket Europa 2030. za energiju mislim da će biti dobar za Poljsku. Zbog vanjskih elemena, nekih elemenata politike koje će biti dobre za Poljsku. Prvo, jest da će se izdvojiti sredstva za hvatanje i skladištenje ugljika, a isto tako tu će biti i jedan novi investicioni fond koji će Poljskoj omogućiti da e, poboljša proizvodnju energije, a isto tako i da e, ima ekološkiju proizvodnju energije. Hvala. Gospodine Ševčeviću, eh, nadovezujem se na vaš odgovor. Znamo da su države članice one koje odlučuju o vlastitem energetskom miksu. Ali na koji način namjeravate pridobiti zemlje članice da međusobno koordiniraju energetske politike? Zanima je vaš opći pristup, a isto tako eh, vezano za eh, diversifikaciju europske E, opskrbe energijom. Hvala, vjerujem da diversifikacija i bolja koordinacija igraju ključnu ulogu prilikom stvaranja Europske energetske unije. Ne budemo li imali bolju koordinaciju i što raznovrsnije izvore energije, ne mislim da ćemo moći stvoriti Europsku energetsku uniju po pitanju koordiniranja iskustva je dobra e, sa e, skupinom koja radi na koordiniranju opskrbe plinom. Sve više i više se uspostavlja povjerenje i e, ta se skupina sve, sve bolje funkcionira. Ja čvrsto vjerujem da zemlje članice moraju otvoreno razgovarati i pregovarati. Moramo e, paziti kako se ponašamo jer u protivnom pa, naši partneri će moći primijeniti e, tehniku podijeli pa vladaj. To dakle moramo primjenjivati na sve izvore energije. Što se tiče raznovrsnih izvora energije, primjerice kada se radi o plinu jest da naučimo nešto, izvučemo pouku iz toga što je Nabuko propao. Moramo eh, imati veću političku prisutnost, eh, moramo biti u onim zemljama gdje se gradi plinovod, moramo biti u kontaktu s konzorcijima koje grade plinovoda u pojedinim zemljama. isto tako moramo raditi na izgradnji e, terminala ukapljenog plina, a i razvijeti naše odnose s Alžirom, sa zemljama zaljeva, sa Sjednjim američkim državama i onima gdje možemo, od kojih možemo dobiti izvore energije ali moramo prirediti infrastrukturu za to. Hmm. Hvala, gospodine Ševčević. Jako mi je drago da govorite o podjelama Europe, konceptualnom podjeli Europe po pitanju energetike. I rekli ste da se energenti ne smiju koristiti kao sredstvo podjele. Spomenuli smo i Rusiju. Tu bi konkretno htio znati što se tiče energije. Na koji način želite se e, voditi odnose s Rusijom, naročito po pitanju energetske sigurnosti? Najljepša hvala na ovom pitanju. Znate da je dugi niz godina Rusija ima status strateškog partnera Europske unije. Sada je situacija s Rusijom jasno strategijska, ali mislim da je naši partneri drugačije doživljavaju. Tako da mislim da moramo biti savršeno jasni, transparentni, otvoreni u odnosima s Rusijom. I mislim da moramo jasno iznijeti svoje stavove kada je riječ o djelovanju ruskih e, kompanija na europskom tlu, oni moraju bez ikakve sumnje poštovati europska pravila. O tome nema dvojbe. Smatram da se moramo postarati da kada je riječ o području energetske opskrbe i rasprave o energetici općenito, da moramo puno bolje koristiti svoj utjecaj. Kao što rekao, mi smo veliki kupci i izvoz, Rus, ruski izvoz u Europu predstavlja 52% proračunskog, proračunskih prihoda eh, u, u Ruskoj federaciji, 72% njihovih sredstava dolazi od nas. Oni nam moraju izvoziti to je za njih od vitalnog značaja. I stvari moraju jednostavno funkcionirati na bolji način. I ovaj, moramo poboljšati taj odnos i postarati se da možemo jednim glasom komunicirati s njima kao što se to desilo ove godine kada je predsjednik Putin poslao e, pisma upućena 18 šefova država vlada, ali je dobio odgovor samo jedan odgovor od šefa komisije i tako bi bilo najbolje da se nastavi i u budućnosti. Spričam se, malo sam se zanio, dakle malo sam produžio svoj odgovor. Hvala. A sada gospodin Sebans. hvala. E, veliko hrabrenje to što ste spremni sudjelovati u pariskom, pariškom e, radu i u svojim e, pisanim e, odgovorima ste govorili da ćete e, izvješćivati i izaslanstva. Kao što znate, mi želimo da Europska unija bude svjetski lider u klimatskoj politici. Što ćete učiniti da ojačate raspravu i da se postarate da Europska unija bude lider na, u sektoru e, zaštite klime i kako mislite da E, imamo, da zadržimo tu ulogu u pregovorima koje organiziraju jedni narodi. Najpša hvala na ovom pitanju. Mislim da kada je riječ o pregovorima koji će se voditi na sastanku na vrhu u Parizu iduće godine, e, kao što znate na primjeru prošlog sastanka na vrhu, Europski parlament će biti jako dobro zastupljen. To je dokument koji će biti par excellence pod bliskim nadzorom Europskog parlamenta i zahvaljujući isto tako okvirnom sporazumu između Europske komisije i parlamenta. dakle, postoji jako dobar okvir na temelju kojem se to može raditi i postoje dakle mehanizmi E, zahvaljujući kojim će e, zastupnici iz Europskog parlamenta sudjelovati i nadzirati pregovore. Ja znam koliko je to važno, budite uvjereni u to i postarat ću se da budete dobro informirani o cjelokupnom postupku i njegovom razvoju i o pripremi sastanka na vrhu u Parizu. Kada je riječ o ojačavanju podrške obnovljivim izvorima energije i zelenoj politici, mislim da je jako važno da pokažemo državama članicama i našim poslovnim subjektima sugrađanima, da se tu ne radi samo o samoj zaštiti okoliša i spašavanju planeta. Tu ima jako dobrih poslovnih prilika. To nam omogućuje bolju neovisnost, energetsku neovisnost, diversifikaciju izvora energije, stvar radna mjesta. Zeleni sektor je bio jedan od rijetkih sektora gdje se nisu gubila radna mjesta, već su otvorena nova. I Europa je razvila jako dobru ekspertizu i to je priznato ne samo u Europi, već i u cijelom svijetu i kad vidimo situaciju u zemljama kao što je Kina, savršeno je jasno da će se tamo tražiti europska tehnologija i to je samo još jedan dodatni argument zašto bismo trebali zasuhati rukave na polju e, rada na, energetski, e, na obnovljivim izvorima tehnologije i zelenoj politici. Hvala sad e, kolega Marinesku. Hvala predsjedniče, povjereniče, nećemo imati priliku raditi na TNT-u, ali nadam se na TNT-u, ali nadam se da hoćemo na tni Kao što znate, naši ugo osnivački ugovori e, pružaju određene mogućnosti. Komisija predlaže da se e, riješi kriza. Kada je riječ o situaciji kao ovoj nadolazećoj zimi, da li ćete posezati za tim e, instrumentima i koje će biti glavne mjere koje ćete predložiti? Hvala, najpša hvala na E, ovome što ste rekli. E, ja se uveliko veselim suradnji s vama, bilo da se radi o ten ili TEN-EU, jer sam uvjeren da će suradnja biti jako plodnosna. Kada je riječ o nadolazećoj zimi, siguran sam da će predsjednik Kettinger e, imati dobar razgovor sutra. Razgovarao sam danas, rekao da su pregovori jako teški, ali je bio optimističan je rekao da nakon današnjih sastanaka i sutrašnjeg nastavka sastanaka u Briselu da je uvjeren da će iznaći zajednički okvir na temelju kojeg ćemo doći do rješenja za ovu zimu i iduću godinu. To je od ključnog značaja za Ukrajinu, Rusiju, ali isto tako i za Europu i vjerujem da su najbolja rješenja za ovaj problem da se da će iznalaženje dobrog rješenja omogućiti da se smiri situacija, osobito na energetskom tržištu. Dobra vijest jeste ta što e, je test otpornosti bio ohrabrujući. Europa se dosta dobro cjelokupno nosi. Imamo e, Dakle, riješili smo e, pitanje šest mjeseci nedostave, možemo riješiti šest mjeseci ne, neisporuke plina iz Rusije, to je jako dobro, ali istovremeno moramo biti iskreni sami sa sobom i reći si da će barem za šest država članica situacija biti jako teška s obzirom e, na njihovu ovisnost o ruskom plinu i na trenutnu situaciju. Dakle, naravno, ako dođe do takvih e, situacija i ako dođe do žurnih e, situacija, uvjeram vas da će Europska komisija posegnuti za svim instrumentima i svojim ovlastima da se postaramo da se ne ponovi situacija iz 2009. godine, i da se ne nađemo opet u takvoj situaciji gdje naši sugrađani i poslovni subjekti e, završe u mraku zbog nedostatka energije. Hvala, gospodin Miroslav Pošmarić. Dobar večer, povjerniče. Dakle, energetska politika, tako kako je sada, prolazi kroz ključno razdoblje koje će odrediti njene budući oblik i dopustite da vam postavim dva pitanja. Kakve ćete zaključke izvesti iz eh, testa otpornosti eh, o nuklearnoj elektrani i koji ćete biti zaključci komisije i koji je vaš stav prema vašem mišljenju o nuklearnoj energiji i kako mislite preći na e, niske emisije ugljika i konačno što možete reći o e, ulozi energetske, Europske energetske unije, da, je to nešto demonirano od strane njemačke energetske politike koja je od ključnog značaja za srednju i istočnu Europu. Kao prvo mislim da kao prvo mislim da je test otpornosti u Europi jako važan s točke sigurnosti i uvjerenje naših sugrađana da europske e, nuklearne elektrane zadovoljavaju najvišu razinu sigurnosnih mjera, e, to je jako važno i jednostavno uviđamo da e, se najbolja praksa, najbolja postojeća praksa u Europi može podijeliti i zadnje iskustvo koje, do kojih smo došli u ovom području glede ojačavanja sigurnosti nuklearnih elektrana e, je tako da to može biti sada preneseno u druge države članice 16 država članica ima nuklearne elektrane, a od toga njih 14 želi nastaviti koristiti nuklearnu energiju, tako da mislim da je ovo jako važno da se stvori jedno okruženje u kojem će sve nuklearne elektrane poštovati najviše sigurnosne mjere. Ako pogledamo koji su različiti scenariji, i kako možemo smanjiti emisije ugljičnog dioksida za 80 ili 90, do, do 90% od 2050. Tri e, scenarija postoje koji mogu e, pomoći da se ostvari taj cilj, a jedan od njih je i nuklearna energija koja e, proizvodi jako malo co s obzirom da je nuklearna elektrana e, drugi izvor energenata, ja mislim da će ona biti u sastavu energetskog miksa, ali isto tako mora zadovoljavati najvišu razinu sigurnosti. Gospodin Markus Pajper hvala gospodine Ševčeviću. Kada govorite o energetskoj učinkovitosti, da li mislite na uštedu e, energije, a što onda s državama koje imaju velike ambicije glede gospodarskog rasta. Zatim rekli ste da spominjali ste i e, ciljeve, indikativne ciljeve. Rekli ste da je najvažnije održavanje tržišnog natjecanja u Europskoj uniji. Dakle, da postoje obvezujući ciljevi u Europskoj uniji. Da li vi doista želite da u cijeloj Europi postoje e, obvezujuće direktive o eko sustavima. Na ako kupujemo crijeva za Bine, svugdje pomalo u Španjolskoj. Mislite da nam treba stvarno uredba o ekokonceptu? Pa dobro, ovo vaše pitanje jako dobro ilustrira dilemu koja postoji između energetske učinkovitosti jer tu imamo visoko ambiciozne obvezujuće ciljeve s jedne strane, ali opet onda kad dođemo do konkretne provedbe politike, vidite odmah da stvari nisu jednako jednostavne. Naravno, možemo govoriti o energetskoj učinkovitosti zgrada, ali drugi dio e, toga kako doći do, kako ostvariti energetsku učinkovitost jeste e, dizajn. Kad vidite koliko, smo, koliko se energije uštedilo zahvaljujući eko dizajnu, to je impresivno. Nažalost, ne govori se dovoljno često o tome, no Zahvaljujući uštedama koje su ostvarene posredstvom uredbe e, ekodizajn do 2020. ćemo ostvariti uštedu e, ekvivalentnu energiji koja se potroši u Italiji tijekom cijele godine. To je jako puno. To se ponekad ostvari zahvaljujući određenim mjerama koje ti nisu jako popularne i koje tisak izvrgava ruglu. Ali evo, vidite da se mogu neki zakrušci izvući Vidite, tu su određene studije o e, su, e, fenovima za kosu i drugim uređajima i tu se doista se može uštediti, no možda nije jako važno da imamo obvezujuće mjere za te stvari, ali kad se radi o bojlerima pak, to je druga stvar. Dakle, moramo vidjeti kako bolje, kako na najbolji mogući način E, uporabiti taj eko dizajn da ostvarimo najbolje moguće rezultate, onda ću ja doći kod vas i reći vam o čemu je stvar, koje su moguće mjere, a vi ćete mi pomoći kako to najbolje da iskomuniciramo i, i na taj način možemo svi zajedno doprinijeti smanjenju računa električne energije. Hvala gospođa Dali sada. Hvala predsjedniče, gospodine Ševčeviću. Jasno je da si Europska unija mora e, osigurati energetsku politiku koja će osigurati diversifikaciju e, energetike i opskrbu i na taj način ujediniti države koje imaju određene hendikepe, to su ti e, energetski otoci, odnosno e, izolirana područja. Dakle, koji su načini na koji ćete moći e, poboljšati situaciju sa e, skladištenjem, sa povezivanjem mreža i svim drugim stvarima, ali imajući na umu energetsku uniju i kako ćete pomoći stvaranju infrastruktura i povezivanju svih država članica kako bi sve imale opskrbu plinom i strujom. Nažalost, govornica je prekinuta. Najljepša hvala što ste nam iznijeli e, ovo pitanje. Jasno je, vi ste iz Malte. Jasno je da do sada svi smo bili više usredotočeni na sjeverna e, područja energetski izolirana kao što su Filska i druga, ali jasno je da na jugu Europe, odnosno sredozemlju imamo sličnih situacija i moramo riješiti taj problem. Naime, tu je taj problem, ali posl tu se može protumačiti kao problem, ali i kao mnoštvo poslovnih prilika, jer ako vidimo e, kako je potrebno diversificirati te energetske izvore, mislim da ako se sjetite e, ono što sam rekao u uvodnom govoru, stvaranje sredozemnog e, plinskog čvorišta je važna stvar. Dakle, moramo imati jedno jedinstveno čvrsto tržište za taj dio svijeta, jer Alžir je naš treći najveći opskrbljivač plinom, o tome smo raspravljali, raspravljali smo o novim plinskim nalazištima u poljima Afrodita u Cipru i doista mislim da ovo može biti jako važna stvar za našu strategiju diversifikacije energetskih izvora. Kada je riječ o samoj Malti, upoznat sam sa e, osobitostima vaše zemlje i veseli me što je jedan od prioritetnih projekata zajedničkog interesa plutajući LNG terminal za Maltu i tako će postojati puno bolja povezanost Malte i Sicilije čime će se jamčiti da Malta premosti tu svoju energetsku izoliza, izoliranost od europske mreže i na taj način možemo integrirati Maltu u e, europskom e, energetskom mrežu Europske unije. And now, Madame Gardini. Gospođa Gardini. Mikro. Mm Hvala Pavlinče. E, mi smo čuli puno toga o energetskoj politici. Izvjesno je da je u ovom razdoblju e, ima mnogo toga što nas brine. Ja bih se htjela opet osvrnuti na sastanak vrhu koji će se održati 2015. u Parizu od Kopenhagena pratim situaciju. U puno navrata smo imali zaista visoke nade, a onda bismo se svaki puta vratili sa tih sastanaka a nakon smo postigli zapravo jako malo. Međutim, ima nekih pozitivnih aspekata, ali čula sam mnogo toga s druge strane oceana i to me brine, jer mislim da ćemo se ponovno naći u situaciji kada nećemo moći potpisati obvezni sporazum, obvezajući sporazum, jer Postoje mnoge elemente inovacije, nove tehnologije i tako dalje, ali što će napraviti oko globalnog sporazuma? Hvala lijepa. A sada gospodin Ševčević treba odgovoriti. Hvala lijepa. Ja Razumijem vašu frustraciju eh, koja je vezana u situaciju u kojoj se nalazi postupak eh, pregovora o klimatskim promjenama, eh, počevši od Kyoto protokola, zatim pregovori u Kopenhagenu i tako dalje, u Varšavi. Uvijek su smo se Uvijek smo se nadali da unatoč e, jasnim dokazima na našem planetu da se događa da se klimatske promjene događaju, dakle nadali smo se da e, će to konačno svi shvatiti. Trenutačno imamo samo za 0,5% povećanje globalne e, temperature, dakle to je puno manje od onih 2% koje su prema najavama takve da mogu dovesti do katastrofalnih promjena na svijetu, ali e, već e, vidite i sami kako se mijenjaju, kako se, kako se samo vrijeme i meteorologija mijenja, nikada nije bilo toliko prirodnih katastrofa koje, koje je uzrokovalo vrijeme. Zemlje su se suočile s katastrofama zbog potpuno suprotnih vremenskih prilika u odnosu na one koje obično ondje vladaju. Tako da mislim da se sada nalazimo u situaciji da smo suočeni sa kritičnom masom dokaza o tome kako su negativne posljedice već tu, kako su one povezane uz klimu i kako su prisutni već vrlo visoki ekonomski troškovi svega toga. Imamo mjerenja, imamo tehnološke mogućnosti da se borimo protiv klimatskih promjena. Mislim da bismo se mogli osloniti i na pozitivan razvoj u nekim velikim državama poput Brazila i mislim da bismo i nadam se da ćemo se iz Pariza vratiti e, kući e, što je sretni, da, sretni sa obvezujućim globalnim klimatskim ciljevima. Hvala lijepo sada gospodin Kofod. Uh, hvala lijepo, tu sam. Gospodine Ševčevića, Mislim da ste nam dali puno dobrih odgovora večeras o stvaranju zelene energetske unije, ali Europska unija kaže komisija, trebala bi postati lider u obnovljivim izvorima energije na svijetu. Kada pogledate e, globalne investicije u čiste energije i kada vidimo da su te investicije pale, pa čak i u Njemačkoj i u Italiji, i to, e, te, te su ulaganja značajno pala, to su značajni postorci. Dakle, s obzirom na to volio bih znati e, kako ćete konkretno raditi a, na tome da Europa postane lider, eh, eh, globalni lider eh, u području obnovljive energije. Kako ćemo se mi u tom smislu uspoređivati s ostatkom svijeta? Kako ćete 2030. godine mjeriti taj cilj s obzirom na realnost? Dakle, mi smo govorili o 27%. To je doista ambiciozan cilj. Što vi o tome mislite? Recite mi nešto o tome. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Zahvaljujem na pitanju. Ja vjerujem da je Europa svjetski lider kad je riječ o obnovljivim izvorima 40% svjetskih pogona koji se bave ovom vrstom energije proizvodi se dolaze iz Europe i to je jako značajno. Kada pogledate kvalitetu naše tehnologije, mislim da niko ne osporava da smo broj jedan u svijetu i jako sam zadovoljan što vidim da je i ta poslovna strana kvaliteta prioritete eh, zelene, zelene industrije eh, poduprta eh, brojevima vezanim za zapošljavanje, za međunarodnu konkurenciju i tako dalje. Pogotovo kad je riječ o izvozu te tehnologije. Vjerujem da ćemo u narednih pet godina vidjeti i doživjeti to da će se troškovi proizvodnje iz obnovljivih izvora značajno smanjiti. To već sada doživljavamo, ali mislim da će se to u budućnosti i poboljšati zato što usavršavamo tehnologiju. Radit ćemo također i na tim uskim grlima i profitirat ćemo od svega toga ne samo na nacionalnoj razini već i međunarodnoj. I mislim da je to jako dobar argument kada je riječ o tome zašto trebamo biti ambiciozni e, po pitanju obnovljivih izvora. I cilj od 27% e, će prema mom mišljenju biti e, pređen, zato što će nam upravo taj poslovni sektor i taj poslovni aspekt donijeti puno bolji rezultat od onog što smo očekivali. Gospodin Langen Werner. Postavio sam vam, e, e, jedno vam je e, pitanje bilo postavljeno, ali niste odgovorili. Vezano je bilo za Almunijinu odluku o o nuklearnoj elektrani. Jeste li, za, jeste li bili za ili protiv? E, zatim, drugo pitanje vezano uz narušavanje tržišnog natjecanja. Govorimo zapravo o 35 milijardi eura. 30 godina je minimalna cijena bila 7 centi, a sada će ta cijena biti veća i mislim da je to neodgovorno. Osim toga, komisija nam e, govori da kada je riječ o, bi, biogorivima i prvoj generaciji biogoriva, oni će se promicati do samo 2020. godine. Dolazi nam nova direktiva. Što je sa Francuskom? Hoćete li imati iste zahtjeve prema Francuskoj kao i prema Velikoj Britaniji? I čitava ta agenda za obnovljive izvore energije zapravo pada u vodu, ništa nećete postići. Pitanje je sljedeće, kako ćete osigurati da imamo cjelovitu i dosljednu energetsku politiku i dosljednu energetsku uniju? Uzmite samo, u, uzmite samo u obzir koliko je ovaj jedan jedini problem prouzročio poteškoća do prije izbora. Hvala lijepo. Vraćamo se na Hinkley slučaj. mislim da sam već objasnio da se ovdje nije radilo o tome koju energiju više želimo ili ne, već se radilo o državnoj potpori. E, to je nešto što su analizirale sve nadležne i mjerodavne e, službe unutar e, komisije. Mi smo došli do zaključka da je, do, da je, da je bilo u redu odobriti ovu potporu. Ako me pitate da li sam e, glasao za ovu mjeru, jesam, zato što smatram da je u potpunosti u skladu sa pravilima o tržišnom natjecanjem. E, također se poštivaju i e, ugovori i komisija ne bi i komisija je ispoštovala u potpunosti sve ono što stoji u ugovoru. Što se tiče o biogorivima, jedan od razlika zašto smo odlučili ne nastaviti s biogorivima nakon 2020. godine je zato što smo bili razočarani prvom generacijom biogoriva. Oni su imale neželjene posljedice, odnosno na neki način su odbačene kulture koje se koriste za prehranu, umjesto njih e, e, proizvodile su se i uzgajale kulture za goriva. E, osim toga, ta ta goriva nisu uvijek imala karakteristike koje su vodile prema smanjenju emisija CO2, barem ne onakve kakve smo očekivali. Zato su naši prijedlozi vezani za iluk i naša E, naša želja za boljim zaključcima, to će sve biti ključno i možemo se i možemo se, možemo se usredotočiti prema drugoj i boljoj generaciji biogoriva. Hvala lijepo, a sada riječ ima Joe Leinen. U, u, prijelaznoj fazi e, sa nefleksibilnim nuklearnim e, centralama. U toj e, prijelaznoj fazi bilo je tako reći e, frikcije, odnosno trenja u nekim državama članicama. Eh, operateri nuklearnih centrala željele su subvencije za operativ za, djelovanje tih nuklearnih centrala kako možete izbjeći takve situacije što se tiče energetske učinkovitosti ja meni je drago da ste vi za direktivu o ekodizajnu. Tu je i određena mjera populizma koja naravno nije opravdana. Jedna studija kaže da jednu trećinu uštede možemo postići putem ekodizajna. Komisija je govorila u tom smislu o 17 e, grupa proizvoda. Što vi o tome mislite? Hvala lijepo, u potpunosti ste u pravu. Nalazimo se trenutačno u vrlo složenoj prijelaznoj fazi. Dakle, s jedne strane želimo imati što više energije iz obnovljivih izvora energije od sunca, vjetra i tako dalje. S druge strane, ako naše mreže postanu pre, preopterećene, to može stvoriti probleme. Ako je riječ o Njemačkoj, dio može preuzeti Češka, Slovačka i tako dalje. to možemo riješiti uvođenjem pametnih mreža koje vode računa o tim fluktuacijama i o tim fluktuacijama unutar naše energetske mreže. To je također i ključ bolje integracije i boljeg uključivanja energije iz obnovljivih izvora u naše mreže. Mislim da bismo trebali imati takozvane mehanizme kapaciteta i trebali bi eh, jednostavno naći način da te fluktuacije dovedemo u ravnotežu. Što se tiče ekodizajna i direktive o ekodizajnu, Mislim da bismo trebali nastaviti s njom, ali trebali bismo nastaviti inteligentno. Odnosno, naš prijedlog trebamo temeljiti na vrlo stručnoj tehničkoj analizi i trebamo djelovati samo u onim područjima u kojima smo sigurni da ćemo dobiti pozitivne rezultate i dodanu vrijednost. I gdje je to vrijedno činiti. I posljednji element koji, e, posljednja stvar koju želim reći o ekodizajnu jest da nam je potrebna, e, potrebna jača javna konzultacija. E, znači moramo informirati naše potrošače i građane zašto to činimo. Ne zato da bi birokracija cvjetala, već zato što želimo smanjiti račun za električnu energiju za sve građane. I posljednje pitanje postavlja gospodin Nuno. Pitanje je sljedeće. Kada je riječ o opskrbi energijom, imamo i druge prijetnje, kao što su, na primjer, terorističke prijetnje. Europska komisija je sama priznala da se proizvodnja energije smanjila za petinu od 2008. godine. Opskrba dolazi izvana, 2012. godine riječ je čak o milijardi eura svaki dan. Pitanje je sljedeće. Koja je europska strategija u smislu sigurnosti opskrbe i koji su hitni planovi koji su predviđeni te koji su e, mehanizmi e, e, očuvanja? Što se tiče plinskog sektora, dakle međupovezanost, mogla bi za 50% smanjiti ovisnost o Rusiji. Je li ta vrsta e, investicije, odnosno ta vrsta investicije u interkonektore, e, vrijedi li to podržati? E, prvo pitanje vezano je bilo uz energetsku sigurnost. Kao što rekoh, mi smo naučili izvukli smo lekciju iz prošle krize i sada smo u jednoj situaciji koja je puno e, snažnija i sigurnija nego li prije pet godina. No, unatoč tome mislim da moramo popraviti e, neke stvari. E, stvar koju trebamo pomnije promotriti jest kakve imamo nacionalne kontakte kontingente, jesu li oni međusobno kompatibilni i možemo li ih poboljšati? Što možemo učiniti da poboljšamo kapacitete skladištenja plina? I tu ima manevarskog prostora za poboljšanje. Ono što bi trebalo biti ključno u svezi sa međugraničnom povezanošću Važno je da uvijek postoji mogućnost da pomognemo zemlji koja je u problemima. Znači planovi, hitni planovi za eventualne, hitni energetski planovi, planovi za visoku europsku kvalitetu, to je važno, a sve će to provjeravati Europska komisija. E, što se tiče financiranja tog eh, projekta od zajedničkog eh, značaja i zajedničkog interesa eh, koje rješava problem uskih grla prvotni prijedlog eh, komisije za eh, instrument za povezivanje Europe bio je puno I Sada imamo 6 milijardi eura. Ja priznajem da to nije dovoljno. Energija i infrastrukture zahtijevaju veće iznose i zato moramo iskoristiti sve mogućnosti. Trebamo se okrenuti privatnom sektoru, privatnim financijskim tržištima, i znamo da postoje potrebe, posebice potrebe na Iberskom poluotoku i kad je riječ o povezanosti i kad je riječ povezanošću vez za električnu energiju i plin. Hvala lijepo na posljednjem pitanju. Želim zahvaliti svim kolegama koji su postavljali pitanja. Također želim zahvaliti e, kandidatu za povjerenika, e, gospodinu Ševčeviću, na e, svim odgovorima koje je pružio večeras. Sada pozivam kandidata za povjerenika da dade svoju posljednju izjavu koja ne bi trebala biti dulja od pet minuta, a nakon toga ćemo završiti ovaj sastanak. Hvala lijepa. E, potpunosti sam svjestan toga da je već jako, jako kasno. Prije svega dopustite mi da vam se zahvalim na pitanjima. Mislim da je to apsolutna potvrda da su članovi odbora za e, okoliš, javno zdravstvo E, i zdravlje i sigurnost hrane kao i iz odbora za industriju i e, energetiku veliki stručnjaci i e, rado ću surađivati s oba ova odbora u novom parlamentarnom sazivu. Ja sam svjestan e, da ste se vi već godinama bavili ovim područjima te da ste svoje stručno znanje e, već sada donijeli na europsku scenu i vaše će stručno znanje biti potrebno i uvjeren sam ga, da ćete ga um, svesredno pružiti u sljedećem sazivu. Evo, u, za kraj moram reći da su zapravo jednostavna pitanja koja će se nama postaviti za pet godina. Jeste li se mogli boriti protiv eh, klimatskih promjena? Jeste li europljanima dali priuštivu i pristupačnu energiju? Da li evropski građani imaju povjerenja u energiju? Jeste li obnovili rast, jeste li otvorili nova radna mjesta, jeste li pripremili Europu za okrutnu konkurenciju u svijetu i ono što je još važnije, jesmo li sve to napravili na naš, na europski način. Dakle, nešto što je povoljno za okoliš i istovremeno sa visokim društvenim standardom koji se primijenio, e, održao. Dakle, znamo da će svaki građanin biti najbolji sudac onoga na koji način smo i jesmo li ostvarili te ambiciozne ciljeve. Kao što sam već rekao, izazovi pred nama su ogromni. Istovremeno vjerujem da se nalazimo u dobroj situaciji jer imamo apsolutno sve elemente koje su potrebne kako bi do tih promjena koje su nužne došle. Nadam se da ću uz vašu pomoć zajedno s vama uspjeti ostvariti ono što je potrebno. Mnogi e, među vama su bili moji suradnici u proteklim godinama znate da sam se ja bavio pitanjima e, kojima sam surađivao sa odborom za ustavne pitanja, a isto tako i sa odborom e, za predsjednike e, na, na predsjedništima odbora, a isto tako uspoređivao sam s gospodinom Buzekom kad je predsjedavao Europskim parlamentu. Ja e, želim e, surađivati s Europskim parlamentom kada budemo planirali rad, radili i procjenjivali kako smo zajednički radili. Budete li me potvrdili na ovoj dužnosti, e, zaista želim s vama surađivati na najbolji i najučinkovitiji način. Biću spreman doći pred vas kada god budete smatrali da želite sa mnom raspravljati o mnogim ovim tematikama, mislim da možemo surađivati kako službeno, tako i privatno. Samo budemo li surađivali, moći ćemo ostvariti ove ciljeve koje smo si zacrtali za ostvarivanje u sljedećih pet godina. Hvala vam puno, hvala na dobroj atmosferi za ovog saslušanja budete li me potvrdili, zaista se radujem što ću s vama surađivati. Puno hvala gospodine e, Ševčević, kandidate za mjesto povjerenika i potpredsjednika komisije Hvala vam na odgovorima na pitanja kao i na pet dana napornog rada koliko ste uložili kako biste se pripremili za ovo saslušanje. Zahvaljujem svim kolegama koji su ovdje u dvorani, zaista ste bili strpljivi, a osim toga e, zaista strastveno se založite za energetsku uniju. To je nešto što se jasno vidjelo. Moram e, reći koordinatorima odbora ITRE da je sastanak e, sutra na kojem će se procjenjivati ovo saslušanje sutra u 9 sati, a nakon toga ćemo se sastati s kolegama iz Envija. Sada dajem riječ kolegi Laviji, predsjedavanju e, čem odbora Envi. Drage kolege, sutra u 9 sati i mi ćemo se sastati kako bismo procijenili e, e, ovo saslušanje, a nakon toga sastanak s kolegama iz e, ITRE da za zajedničku procjenu. Prekasno je da bih vam zaželi.